Mes chers collègues, mesdames Dragi kolege, dame i gospodo, evo čekao sam e, par e, minuta kako bih kolegama dao vremena da stignu i da se smjeste. E, prva točka dnevnog reda jest posjet gospodina Janisa Duklavsa latinskog ministra poljoprivrede koji u svom resoru također ima i e, ribarstvo. On dakle predstavlja latvijsko predsjedništvo. Želim vam gospodine dobrodošlicu na odbor za ribarstvo. Moram odmah reći da zaista računamo na latvijsko predsjedništvo koje, e, za vrijeme kojeg se nadamo da će mnogi od dosjeja napredovati. Razgovarali smo o vašem posjetu s koordinatorima i s kolegama i e, u svakom slučaju kolege iz odbora ribarstvo i ja smo zaista jako zadovoljni što vas možemo jutros ugostiti. Kolege zastupnici, žele od vas čuti koji su prioriteti latvijskog predsjedništva i koje su, a, koje su aktualna pitanja na temu ribarstva, naročito u ovom kontekstu <clears throat> kada je usvojen program rada nove Europske komisije. Usput eh, htio bi govoriti s vama o eh, jednom eh, odluci E, Europskog suda na temu ribarstva. Međutim, odlučio sam da ovo nije pravi trenutak da govorimo o tome. Naći ćemo sigurno mogućnosti da o tome govorimo drugom prilikom. Sada ću vam dakle, dati riječ kako biste nam objasnili prioritete Latvijskog predsjedništva. One su mnogobrojna i učinit ćemo sve kako bismo E, bili uz Latvijsko predsjedništvo u ovih e, šest mjeseci predsjedanja Europskom unijom. Izvolite, gospodine ministre. Hvala lijepa. Gospodine Kadek, na mogućnosti koja mi se pruža da vas i uvažene članove ovog odbora obavijestim o prioritetima Latvijskog predsjedništva. Dame i gospodo, zaista mi je veliko čast i zadovoljstvo da vam e, govorim jutros o e, prioritetima latvijskog predsjedništva na temu ribarstva. Latvija je po prvi puta e, predsjedava Europskom unijom Svjesni smo naše odgovornosti i učinit ćemo što najbolje možemo na toj dužnosti. Ja bih htio eh, vas i obavijestiti da želimo kao prioritet staviti konstruktivnu suradnju s vama. Naše će predsjedanje Europskom unijom biti konstruktivno i pragmatično. Svjesni smo da treba riješiti najvažnija pitanja, spremni smo raditi naporno, ostvariti napredak i naći rješenja. Sasvim ste sigurno čuli da su tri glavna prioriteta latvijskog predsjedništva e, konkurentna Europa, digitalna Europa i angažirana Europa. Želimo da Europa bude više konkurentna, više digitalna, a želimo isto tako da se Europa više angažira na svjetskoj sceni. Danas bih se htio usredotočiti na konkurentnost na području ribarstva. Konkurentnost Europske unije na planu ribarstva može se postići održivim upravljanjem ribljih e, resursa. I e, ponekada e, se treba pomiriti zbog toga što ekološki ciljevi i ciljevi tog sektora nisu usklađeni. Prema tome, treba sve učiniti kako bi riblji fond Europe zaista bio održiv i kako bi naše ribarstvo bilo stvarno konkurentno. Moramo omogućiti održivost i poljoprivrede i prehrambenog sektora i ribarstva. Europsko ribarstvo nalazi se pred nekoliko važnih izazova. Nova je reforma zajedničke ribarstvene politike upravo stupila na snagu. Gleda se na ekosustav kao cijelinu koja želi da se e, stvori održiv riblji fond. Treba se povećati učinkovitost i produktivnost u tom e, smislu, e, poboljšati metode proizvodnje i isto tako da se otvore radna mjesta. To je naročito važno u ruralnim područjima. Pregovori o sporazumu o ribarstvu te borbu protiv e, neredovitog e, ribarstva, ilegalnog ribarstva, ruski embargo e, kao i sporazume o suradnji su u središte pozornosti stavili i pitanja međunarodnih tržišta i međunarodne suradnje. Situacija je današnje vrijeme složena i zbog toga su e, e, mnoga bi aspekti međusobno isprepleteni. O tome razgovaramo i na vijeću i u parlamentu. Uvjeren sam da ćemo zajedno postići mnoge dogovore, a radit ćemo sasvim sigurno zajedno. U ime kolega i u moje osobno ime želim potvrditi da zaista želimo tjesnu suradnju. Uvaženi zastupnici, ja da nekoliko riječi o vrlo konkretnim temama o kojima se u današnje vrijeme raspravlja. Najvažnije pitanje jest prijedlog za uredbu o e, ribljem škartu u skladu sa reformiranom politikom ribarstva. Moramo tu postići sporazum što je prije moguće. U e, pregovarima s Europskom e, parlamentom to e, je sasvim sigurno, dakle najvažniji dio rada na području ribarstva Latvijskog predsjedništva. Mi smo se kao zakonodavstvi odlučili za radikalne promjene kada smo usvajali novu um, zajedničku ribarstvenu politiku. Dakle, jako smo se usmjerili na to da riblji fond mora biti održiv. Za sada nismo ispunili obveze nismo usvojili pravila ribarstva koja će za ribare biti razumljiva i izvediva. Možda ćete se složiti da sadašnja situacija neće olakšati rad, odnosno shvaćanje rada europskih institucija. Komisija je prije, e, objavila prijedlog takozvanog omnibus e, e, omnibus uredbe o Rimiškartu. prije nekog vremena, a 2014. godine, vijeće je puno radilo na rješavanju praktičnih i pravnih problema koja e, se e, morala upotrijebiti kako bi se e, mogao primjenjivati dakle zabrana ribljeg otpada. Počeli smo trijalog, međutim nije se postigao dogovor u okviru trijaloga. Pravila vezana za lovljenje ribe koje su stupile na snagu u siječnju ove godine, e, bilo da se radi u, e, na Baltiku ili drugim morima, su zapravo kontradiktorna pravila koje teško mogu e, shvatiti kako ribari, tako i nadzorne vlasti. Vrlo je važno da svi ribari primjenjuju ta pravila i da se problemi rješavaju u svim vodama. Vrlo je važno da imamo jedinstvenu uredbu i naglašavam, vrlo je važno da se ta uredba usvoji što je prije moguće. Kako bismo to postigli, moram odmah reći da smo mi zaista spremni aktivno raditi na tom prijedlogu i e, željeli bismo da se taj e, dogovor postigne. Budite uvjereni da će vijeće i komisija ove godine puno e, pažnje posvetiti praktičnoj primjeni zabrane ribljeg škarta i e, mi ćemo pokušati riješiti e, sve praktične prepreke kao i pravne prepreke provedbi te uredbe. Uvjereni smo da ćemo u bliskoj budućnosti postići politički dogovor, a e, vijeće i parlament će tako pokazati da žele primijeniti zajedničku ribarstvenu politiku. Još jedno bitno pitanje. Europski parlament i vijeće su e, vrlo ozbiljno i teško pregovarali prije nego što su dogovorili e, koje će biti maksimalno korištenje ribnih fondova u okviru višegodišnjeg programa. U tom smislu politički dogovor koji je dogovoren prilikom reforme zajedničke ribarstvene politike odredio je specifične rokove i zbog toga je nužno djelovati bez odlaganja. Mnogo je pozitivnog već e, ostvareno. Moramo spomenuti rezultat rada radne skupine o upravljanju ribljim fondom koju je pripremila međuinstitucionalna e, radna skupina na tu temu. Omogućuje da se na fleksibilniji način radi upravljanjem svakog pojedinog ribljeg fonda. Naglašam ovdje da su europske institucije E, puno pridonjele, naročito kada se radilo o višegodišnjem ribljem fondu e, na Baltiku e, za bakalar i papaline. I tu će se voditi rasprava koja će privući interes cijelog sektora, nevladinih organizacija kao i međunarodnih i nacionalnih institucija. Sama rasprava pokazat će kakav stave e, imaju o tu ribljem fondu nadležne vlasti, a naš će sporazum biti taj koji će odrediti sve buduće višegodišnje planove. Iz tog razloga Latvijsko predsjedništvo želi da do tog dogovora dođe u duhu suradnje. Vrlo važno je sektoru dati pozitivne informacije i pozitivnu sliku o suradnji europskih institucija. Moramo naći rješenja koja će biti prihvatljiva i održiva. Iz tog je razloga ta tema jedna od važnih prioriteta latvijskog predsjedništva. Vijeće je počelo sada izrađivati tehnički prijedlog, odnosno stručni prijedlog, gdje, e, koji ćemo mi podastrati ministrima sljedeći tjedan. Saznao sam da odbor za ribarstvo namjerava započeti vrlo brzo rasprave na tu temu, te da je spremno surađivati s vijećem kako bi se ostvario pozitivni rezultat kako za riblji fond, tako i za one koji e, e, ga e, iskorištavaju. Uvjeravam vas da će Latvijsko predsjedništvo pokušati što prije ostvariti i dogovor na vijeću i započeti trijalog s parlamentom što je prije moguće. Prići ću sada na vanjsku dimenziju ribarstva. Latsisko će predsjedništvo aktivno sudjelovati u pripremi pregovora o održivom ribarstvu i e, partnerskim sporazumima s trećim zemljama. Isto tako, Lacinsko će predsjedništvo zastupati na različitim međunarodnim forumima Europsku uniju. Predsjedništvo je zaista svjesno da je vanjska dimenzija izuzetno važna kako bi e, naše e, flote koje odlaze u, ribo, e, u ribolov na otvorenom moru bila održiva. Svjesni smo svega što je važno kada se odlazi izvan europskih teritorijalnih voda. I e, znamo za e, e, u tom smislu važan je sporazum e, koji je postignut o ribolovu u vodama Mauritanije koji je sklopljen 14. prosinca 2014. godine. <clears throat> moramo s jedne strane dati najbolje moguće umjete za europsku flotu, ali istovremeno zaštititi riblji fondove. Moramo podržati također lokalne zajednice, poboljšati infrastrukturu, a isto tako tražiti da se poštuje načelo demokracije u tim zemljama. U prvom dijelu 2015. 2015. godine e, imat ćemo pregovore s Mauritanijom, Kiribatijem, Sejšelima i drugim zemljama. Ja ću predano raditi na rješavanju tih pitanja. Osim tri spom, već spomenuta prioriteta, moram e, vam e, reći da je Latvijsko predsjedništvo svjesno da postoje i druga otvorena pitanja različite stručne mjere vezane za iskorištavanje eh, ribljeg fonda na sredozemlju dio su trijaloga i nadamo se brzom sporazumu. Što se tiče održivosti eh, korištenja resursa, mi e, također na tome radimo. Latvijsko je predsjedništvo spremno nastaviti e, s radom koje su e, već započela prethodna predsjedništva. Uzet ćemo pritom u obzir prioritete i situaciju u sektoru ribarstva. Taj sektor je vrlo dinamičan i zbog toga često traži da se vrlo brzo reagira na određene situacije. Za kraj, e, drago mi je da ću moći s vama surađivati i to u otvorenoj e, atmosferi gdje su svi spremni na suradnju. Nadam se da ćemo, zahvaljujući takvom okruženju, rješavati već postojeća e, dosije i raditi na svemu onome što će se novo otvoriti. Na taj način bismo E, mogli ostvariti zajedničke ciljeve zajedničke ribarstvene politike 2020. godine. Želim svima nama uspješno latvijsko predsjedništvo. Očekujem konstruktivni dijalog između vijeća i parlamenta na svim tim važnim pitanjima. Drago će mi biti čuti vaše ideje o suradnji koja je pred nama i isto tako htio bih čuti e, vaše komentare o tome, vaše želje. Hvala. E, hvala vam e, ministre. Vaše su riječi pune želje za uspjehom. Prije nego što dam riječ kolegama koji su e, koordinatori, govorit ću e, vam reći par riječi o e, evo, ribljem škartu i o iskrcavanju ulova. Moram reći da smo mi također spremni da do dogovora dođe što prije, ali ne pod bilo koju cijenu. Nadamo se da će vijeće prihvatiti naš prijedlog i da će taj sporazum e, biti e, uspjeh kako latvijskog predsjedništva, tako i Europskog parlamenta i nadam se da će naši prijedlozi biti oni s kojima će vijeće biti zadovoljni. A sada dajem riječ koordinatorima. Najprije Gabriel Mato, ali prije toga e, samo vam kažem da vas molim da govorite između minutu i po i dvije minute. Hvala vam predsjedniče, dobrodošli gospodine ministre. U ime Kluba zastupnika Europskih pućina, vi ste nam objasnili prioritete latvijskog predsjedništva. Vjerujem da ćete biti i odgovorni. I rekli ste da očekujete suradnju europskih pučana. I zapravo želim vam reći da ćete za vrijeme vašeg predsjedništva imati potpunu našu podršku. No ta podrška naravno i suradnja moraju biti obostrane. Moramo dobivati informacije od vas i molim vas da imate na umu koje su uloge Europskog parlamenta. To se promijenilo i komisija to mora shvatiti. Da parlament ima nadležnosti koje ima i koje su definirane e, ugovorom. Slažem se sa filozofijom koju ste nam danas izložili i htio bih komentirati četiri bitne teme. Kao prvo, zabrana odbacivanja ulova. Oko toga sve svi slažemo i nadam se da ćemo uspjeti postići dogovor. Isto tako moramo shvatiti da zbog različitih neslaganja ne smijemo dozvoliti da na kraju ne postignemo dogovor. E, Parlament je, prema mojem mišljenju, uveo dosta fleksibilnosti u pregovore i uvjeren sam da naš predsjednik koji je odličan e, pregovarač da će učiniti sve što je moguće kako bismo brzo postigli dogovor. Mislim da smo blizu dogovoru i naravno nećemo napraviti uredbu koja će pružiti sve sigurnosti našim ribarima kad je riječ o budućnosti. A sa ribljim vrstama uvijek imamo probleme. Zatim imamo još dvije teme na stolu ko, za koje ja smatram da bi se mogle završiti do kraja latvijskog predsjedništva. To je e, ribarstvo u sredozemlju. Taj je dokument trenutačno na prvom čitanju. Vjerujem da ćemo uspjeti tu završiti dogovor. No, e, ipak ima problema u nekim dijelovima. Dakle, to su e, to je ribolov lebdećim plovućim mrežama. Bojim se da ovaj propis koji sad imamo nije dovoljno dobar i prijedlog komisije prema meni ima jako puno negativnih aspekata. To ću reći i povjereniku nešto kasnije, no nadam se da ću imati vašu podršku i sada tu mislim na Španjolsku i na Andaluziju, no postoje i druga mjesta. Dakle, da se sve, sva ta ribarstva ne stave u isti koš, zato što je riječ um, o različitim tradicijama koje poštuju i štite okoliš. Zatim ribolov u, eh, na otvorenom moru, molim vas da imate stav, da uzmete u obzir stav Europskog parlamenta. Zatim vanjska dimenzija. Treba što je bolje iskoristiti europsku flotu a za nas je vrlo važan sporazum s Mauritanijom i tu moramo pronaći e, dogovor. Riječ je o sporazumu koji je vrlo važan za europsku e, flotu i moramo pronaći bolji sporazum od onoga kojeg smo imali. I još dvije stvari. Što se tiče višegodišnjih planova, molim vas da se uzme u obzir ono što je presudio Europski sud u vezi sa a, na primjer Venezuelom, ali isto tako da se, imaju na umu, da se ima na umu uloga Europskog parlamenta. Merci, merci euh, Gabriel. Hvala Gabriela. E, prešli ste, e, prekoračili ste vrijeme, ali sve će biti u redu. Peter, nemoj se e, brinuti, Peter Van Dalen će sada dobiti riječ u ime Etera. Hvala gospodine predsjedniče. I dobrodošlicu želim ministru. Imam dva pitanja i ne trebam puno vremena. Prije svega, od prvog siječnja stupila na snagu zabrana odbacivanja ulova. No kao što znamo, pregovori još uvijek traju o uredbi Omnibus. I situacija u principu vrlo nejasna. Ne postoji pravna jasnoća za nijednu stranu, uključujući i naše ribare. I Europa se ovdje stvarno nalazi pred, problemom. I moj klub zastupnika je na to upozoravao od samog početka da ćemo se naći upravo u ovoj situaciji. I mislim da naši ribari ne bi smjeli trpjeti zbog naših neuspjeha. I Nizozemska i Irska su vrlo jasno rekle da neće provoditi ovakva pravila u ovakvoj situaciji. Dokle god postoje pravila koja se suprotstavljaju jedna drugima. I pitanje, sljedeći ponedjeljak na sastanku vijeća za ribarstvo, hoćete li reći vašim kolegama da se ovi propisi ne smiju provoditi dokle god imamo ovako nejasnu situaciju? Hoćete li im to jasno reći? da se propisi neće provoditi dokle god nemamo jasnu odluku. I druga pitanja, kada smatrate da će stupiti na snagu uredba Omnibus? Hoće li to biti prvi svibnja? Zatim treće pitanje. Nakon vašeg predsjedništva slijedi predsjedništvo Luksemburga i nakon toga Nizozemske. Dakle, svi ovi komplicirani pregovori oko ove složene e, situacije će se nastaviti kroz i ostale i za vrijeme ostalih predsjedanja. Hoćete li vi e, surađivati sa e, Luksemburgom jer smatram da je važno da se održi kontinuitet? Hvala. Lijepa. Sada ću treći riječ kolegi Finču. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ministre, spomenuli ste tri cilja o tržištu u gospodarskom rastu te o održivosti. Zar ne bi i podizanje prosperiteta bilo, trebalo biti prioritet budući da Evropska e, unija trenutačno živi u poprilično katastrofalnoj situaciji? Bojim se da e, naša zajednička ribarstva politika nije baš obilježena pozitivnim stvarima, već popriličnim neuspjesima. Hvala gospodine Finč. Molim, e, mislim da zapravo najbolje da sada e, damo riječ još jednoj kolegi, a nakon toga će mi se razgovoriti na prvu seriju pitanja. Hvala gospodine e, predsjedniče, dobrodošli gospodine ministre. Drago nam je da ste došli govoriti pred našim odborom i želim vam sve najbolje u vašem eh, semestru. Ja bih samo htio nešto reći o prijedlogu uredbe za gospodarenje demerzalnim ribolovom u um, sjeveroistočnom Atlantikum. Riječ je o odličnoj inicijativi, to je inicijativa Europske komisije i smatram da bi i ona trebala biti jedan od prioriteta. E, predložena je u srpnju 2012. i već su ostvareni određeni napreci unutar parlamenta, no vijeće je ono koje koči cijeli postupak. Ja sam član e, ja sam zastupnik u ovom parlamentu, predstavljam e, otočje Azore Mm, to je skupina od e, oko više od 600 otočića koje se nalaze dakle na e, upravo u tom dijelu Atlantika. Zajednička ribarska politika se temelji na znanstvenim nalazima, priznaju se važni napreci zahvaljujući našoj zajedničkoj e, politici, no ti se napreci trenutačno usporavaju. i trebalo bi uključiti dakle sve dijelove Atlantika. Mi već deset godina promičemo uredbu iz 2004. Um, ribarenja mrežama na području od jednog milijuna kvadratnih metara. I mi smo ovu zabranu proširili i na kontinentalni dio I portugalska vlada mora poduzeti posebne mjere kako bi zaštitila određene vrste. I to posebice ne smiju se više koristiti e, kočarice zbog toga što e, ima vrlo štetan učinak na pojedine e, vrste. Istina je da je to vrlo bitno kad je riječ o ekosustavu Bez obzira na sve ovo, ako bismo željeli usvojiti uredbu u roku od pet godina, koliko je dano vremena da se uredba donese, morali bismo napokon nešto učiniti već sada. Zanima me što Latvijsko predsjedništvo planira učiniti po tom pitanju, te koji ste vremenski okvir predvidjeli. Ispričavam se što sam uzeo toliko vremena. Hvala lijepa. Kolega, gospodine ministre, molim otvorite na ovaj prvu seriju pitanja. Izvolite. Mhm. Paldies par jautājumiem, augsti godāti. Hvala vam. Hvala vam na pitanjima. Prije nego što počnem odgovarati na specifična pitanja, htio bih se nadovezati na nešto što je rekao vaš predsjednik, a riječ je o raspravi o uredbi Omnibus. Vjerujem, to je smatram da je doprinos parlamenta ključan i kao E, jedan od ministara zemlje koja predsjeda Europskom unijom, ne mogu vam osigurati da ćemo vam dati finalni odgovor. No ono što mogu jest e, obećati da ćemo e, naporno raditi i da ćemo pokušati promovirati ovu temu no naravno tu su i e, pravni postupci koje moramo e, poštivati. I nadam se da ćete nam i vi pomoći i da ćemo zajedno raspravljati o ovim temama. Isto tako vjerujem da ćemo e, redovito razmjenjivati informacije i eto obećavam da ćemo doista biti što je brži moguće. Jā, jā. jā. At, atbildot, atbildot uz kunga jautājumu par dreifējošiem tīkliem. A, da počnem odgovarati na pitanja. Pitanje gospodina Mata o lebdećim plovućim mrežama. Rezultat u vijeću je bio poprilično negativan kad je riječ o zabrani korištenja lebdećih plovućih mreža. Vijeće je raspravljalo o prijedlogu komisije i e, vijeće nije bilo sigurno da li to odgovara stvarnoj situaciji i hoće li to doista riješiti problem. Jedan od prijedloga je bio da se daju specifične, e, specifična rješenja. Naravno, spremni smo nastaviti razgovarati o tom e, dokumentu i to je nešto što čemu ćemo se stvarno posvetiti za vrijeme našeg predsjedanja. Runajot, runajot par mauritaniju Što se tiče sporazuma sa Mauritanijom. Otvoriti ili zatvoriti mogućnosti korištenja ribolovnih e, mogućnosti u određenim vodama određene zemlje. Mi u principu e, tu odluku temeljimo na znanstvenim e, nalazima o situaciji pojedinih stokovima. Vijeće još uvijek radi na pregovorima s Mauritanijom o njihovom protokolu za ribarstvo. I spremni smo nastaviti s tim pregovorima. To je također jedno od naših obećanja. A sada gospodin Santo je spomenuo pitanje o ribolovu na otvorenom moru. Spremni smo nastaviti s radom u našem predsjedništvu i naravno razgovarati sa o zemljama koje će predsjedati nakon nas. I kao što i sami znate, ti pregovori traju već godinama. Mnogo e, smo vremena posvetili ovim, e, ovoj raspravi i kao e, zemlja koja trenutačno predsjeda zahvalni smo svom radu koje je parlament učinio do sada na ovoj temi i nastavit ćemo na tome raditi za vrijeme našeg predsjedništva. Hvala vam lijepa gospodine ministre. Znam da nije lako da kada ministar dođe, e, koji je tek za predsjedništvo i da dođe na odbor poput ovog našeg. A sada dajem riječ kolegama. Najprije gospođa Tomašić ima riječ. Gospodine ministre, u jedinstvenoj uredbi, kada radite na njoj, koliko ćete se voditi činjenicom da su države u Europskoj uniji različite, da je velika razlika između malih država sa razvijenom obalom a, drugačije riblje vrste, drugačija tradicija ribolova od onih država koje imaju hladno more, koji imaju velike koče, velike brodove. Koliko će vam to biti na umu ta različitost? I jedno pitanje za Latviju. zanima me vaše mišljenje o ekskluzivnoj ekonomskoj zoni koliko Latvija ima koristi od kada je proglasila ekonomsku zonu i da li vam je to izazvalo probleme oko kontrole morskih resursa i prikupljanja podataka? Dakle, dobre i loše strane ekonomske zone. Hvala lijepo. Hvala. Hvala vam na svim objašnjenjima. Hvala vam što ste spremni na suradnju. E, naš stav je da je ova sadašnja komisija vrlo spremna na suradnju. Što se tiče prioriteta Latvijskog predsjedništva, e, htjela bih vam postaviti dva pitanja. Imamo nekoliko plana upravljanja koji su trenutačno e, blokirani zbog različitih tumačenja ugovora između vijeća i parlamenta. Nedavne presude Europskog suda kažu da bi parlament trebao odobriti te planove upravljanja. I zanima me što ćete vi učiniti po tom pitanju, dakle oko planova. Što se tiče najvećeg održivog prinosa, E, vi ste spomenuli kao jednu od inicijativa regionalizacije. Dakle, da moramo e, poštovati načelo regionalizacije ako želimo pravilno provoditi propise. I nadam se da ćemo taj dogovor postići vrlo skoro. Što vi planirate učiniti kako bi se ostvario taj plan regionalizacije i kako bi provedba te inicijative bila e, učinkovita? Hvala, dragi kolege, gospodin Milan Mon, ima riječ. Hvala predsjedniče. Hvala i vama gospodine ministre što ste došli u naš odbor. Drago mi je da posvećujete jako puno pažnje vanjskoj dimenziji ribarstva i nadam se da ćete e, raditi na tome u vijeću. Za vrijeme talanskog predsjedanja ostvaren je važan sporazum sa Senegalom i ja se nadam da ćemo napraviti i napredak e, na e, sporazumu sa Mauritanijom. I taj je sporazum jako bitan za Španjolsku, za Galiciju, za Kanarsko otoče. I molim vas da učinite sve što možete kako bi se ostvarili napreci u ovom sporazumu. Druga stvar, znate da je većina ovog odbora protiv apsolutne zabrane ribolova lebdećim plovućim mrežama i to su, to su brojne kolege već spomenuli. Ja smatram da je velika većina nas protiv takve apsolutne zabrane. Mislim da i u vijeću je nekoliko zemalja protiv takve zabrane. I u mojoj zemlji postoji jedan tradicionalni ribolovni alat koji bi zbog takve apsolutne zabrane također se više ne bi smio koristiti. I ja vas molim da u vijeću koje sada vodite, da radite, razgovarate o tome i da uvjerite komisiju da ovakva radikalna zabrana može imati jako negativne učinke, da nema nikakvog smisla i da se ne temelji na znanstvenim nalazima, te da će imati vrlo ozbiljne gospodarske i socijalne posljedice. Hvala. Sada kolegica Montero de Aguilar. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ministre, čestitam Latviji na um, preuzimanje predsjedanja Europskom unijom. Želim vam se najbolje u sljedećih šest mjeseci. Znam da je jako puno izazova pred vama. Neke zemlje članice su okupile radnu skupinu koja je definirala popis projekta koji bi mogli biti e, važni za sljedećih šest mjeseci. Dakle, to je TNT, e, zatim istraživanje i razvoj. To su samo neki primjeri. U vašem predstavljanju prioriteta latvijskog predsjedništva, osim svega onoga što su rekli moji kolege i što se odnosi na ribarstvo, mislim da je bitno istaknuti još neka pitanja u području ribarstva koja su vrlo važna. To je, na primjer, važnost plavog gospodarstva i koji utjecaj plavo gospodarstvo može imati na gospodarski rast i na otvaranje radnih mjesta u Europi govorim na e, o modernizaciji e, flote, na korištenju obnovljivih izvora energije te koncentraciju na inovaciju i istraživanje u području ribarstva. Mislim da plavo gospodarstvo može pomoći u ostvarivanju gospodarskog rasta u Europi. Što vi planirate učiniti e, sa plavim gospodarstvom kad je riječ o planu ulaganja? i ako se planirate koncentrirati na plavo gospodarstvo, koje su konkretno aktivnosti koje namjeravate poduzeti? Obrigada, presidente. Bon dia. E, Hvala vam, predsjedniče. Dobro jutro. Gospodine ministre, imam za vas tri pitanja koje e, se tiču Galicije i moje zemlje. Prvo se odnosi na ribarsku flotu te distribuciju te flote. Predlažem da se provede studija učinka o tome kako e, su, se tu zapošljavaju ljudi i kako se otvaraju radna mjesta. Zatim, nekoliko kolega je istaknulo važnost apsolutne zabrane korištenja lebdećih ili plovućih mreža. E, u našem slučaju takve i slične mreže predstavljaju tradicionalni alat. Treće pitanje se e, odnosi na uvjete rada i života onih koji rade na moru. I tu pone prije mislim i na radne uvjete i na sigurnost i zaštitu tog, e, tih zaposlenika. Hvala. A sada dajem riječ odmah kolegi Franku. Hvala predsjedniče. E, dva pitanja, ali zapravo ovo su dva poziva. Prvi se odnosi na sporazum o dubokim vodovima, morima. Um, taj proces započen 2012. ali nakon toga je negdje blokiran i stoji. Taj postupak vrlo bitan zato što e, održava održivost ogromnog ekosustava i zanima me planirate li se vi baviti tim dosijeom i, i druga stvar se odnosi na lebdeće plovuće mreže. Mnogi kolege pozivaju da ponovno raspravite o tom prijedlogu, a ja vas pozivam e, da proučite ono što je jučer izglasano u okviru odbora Envi i to velikom većinom. Dakle, mi smatramo da postoji jedan srednji put. Da se ponovno raspravi o zabrani lebdećih plovućih mreža, ali da se uzme u obzir i ovaj naš dosje. Zato što na taj način će se osigurati zaštita osjetljivih ribrih vrsta. Dakle, prijedlog komisije je drastičan, a mi u odboru e, Envi smo jučer došli do, jedno, do jedne blaže varijante, do jednog srednjeg puta, pa vas molim da se to uzme u obzir. Hvala. A sada gospođa Brijeno, izvolite. Hvala predsjedniče. Hvala i latvijskom e, ministru ja vam također želim sve najbolje u vašem radu nakon evo talijanskog predsjedanja. E, jako nam je dobro poznato koliko je složen vaš rad i to posebice s obzirom na različite nadležnosti europskih institucija. I ja sam htjela postaviti neka pitanja, a neka ste već čuli od kolegije. Naprimjer, jedno pitanje je o ponovnom pokretanju dokumenta o dubokim e, vodama i zanima me jeste li planirali raditi na tome i da li planirate e, ostvariti neki napredak u tim pregovorima. Zatim bih još htjela dati jednu primjedbu koju smo također čuli od kolega, a to je zapravo temelj e, provedbe zajedničke ribarstvene politike na razini Europske unije. Naravno, poštujući osnovno načelo zajedničke ribarske politike, to je načelo regionalizacije. No vidjeli smo da u nekim mjerama koje su nam stigle iz komisije i dakle u našem operativnom radu svakoga dana to se načelo baš i ne poštuje. I to vam govorim zato što sam ja izvjestiteljica na izvještaju o lebdećim plovućim mrežama, a isto tako sjedim u odboru Envi i znamo čemu smo jučer razgovarali i izglasali. No problem se zapravo postavio na jedan potpuno pogrešan način zato što e, na, e, na problem nezakonitog korištenja lebdećih plovućih mreža odgovorilo se apsolutnom zabranom. To je po meni potpuno pogrešan način, zato što se na taj način ne poštuje načelo regionalizacije. Jer, na primjer, kad govorimo o zaštiti određenih vrsta i ekosistemi se razlikuju po Europskoj uniji, dakle jedna je stvar, jedan je ekosustav u Atlantiku, jedan je u Sredozemlju. Tako da ne možemo imati jednu jedinu mjeru za cijelu Europu. To je prvo. A drugo, a tu je i problem tradicionalnog ribolova, malog obrtničkog ribolova i to nas prisiljava da poštujemo njihov posao, da im ne kompliciramo život, naravno sve u, e, u cilju održivosti. Regionalizacija je definitivno odgovor, zato što moramo paziti na osobine svih teritorija. Hvala lijepo. <clears throat> Oprostite kolege, e, moram e, moliti zaista troj zadnja govornika da budu kratki. Kolegica Ekstrem. Hvala vam, želim vam dobrodošlicu ministre, hvala što ste nam se pridružili. Mislim da nekolicinu nas e, brine dosje koji se tiče dubokog mora i čini mi se da ste vi otvoreni za to da ponovno stavite na dnevni red rad na tom dosijeju. Ne mogu dovoljno naglasiti koliko je hitno da vijeće usvoji stalište koje bi podržalo i zaštitilo dubokomorsko ribarenje i vrste koje ondje žive. Uz to postoje i neki drugi dosjei koji me brinu, na kojima se već neko vreme radi, će izvješće Lovin o jeguljama, zatim izvješće o NNN ribarstvu, e, Rosbach izvješće o ribolovu Mediteranu i Toma izvješće o kontrolnim uredbama. Dakle, ukoliko biste mogli, objasnite nam koje stanje s tim izvješćem i što Latinsko predsjedništvo planira učiniti po tom pitanju. Hvala još jednom i sretno. Hvala. E, kolega Blanko Lopez ima riječ. Gdje? Evo, tu je. Hvala vam predsjedniče. Htio bih istaknuti dvije stvari zapravo koje su već ispomenute. Ovo je nešto što se svakoga dana ponavlja u odboru za ribarstvo. Jako je važno da radimo na novim sporazumima koji će otvoriti nove ribolovne mogućnosti. I takvi su sporazumi jako bitni za određene zemlje, kao što su na primjer Španjolska ili dio Španjolske Galicija. Tu najprije govorim o sporazumu o Mauritaniji, naravno tu možemo uključiti i nove zemlje, ali želim reći da zapravo neprestano moramo raditi na traženju novih saveza, novih sporazuma i novih ribolovnih mogućnosti za taj sektor koji je doživio ogroman razvoj i ima sve kapacitete za uspjeh. Druga stvar, nešto oko čega smo se jučer većinski složili u odboru Envi, a riječ je o lebdećim plovućim mrežama. Dakle, postoji opći e, konsenzus oko te teme, i moramo e, propitati e, uredbu koja nam je predložena. Naravno, postoje nijanse u davanju odgovora. Neki smatraju da treba zaštititi obrtnički ribolov, e, neki smatraju da treba definirati iznimke za određene ribolovne alate. No, u svakom slučaju, uredba u kojoj se tretiraju svi na jednaki način možda i nije tako dobra ideja vi u vašem, za vrijeme vašeg predsjedništva morate riješiti to pitanje. I vijeće također mora biti glas koje se čuje. Vijeće također mora pružiti zaštitu malom obrtničkom ribolovu. I to je, re, to je rekao i kolega Miljan i kolegica Lidija. Zaštita e, tradicionalnih ribolovnih alata u Galiciji je za nas vrlo bitna. Kolega Iturgajs kao posljednji. Hvala vam. Evo, bit ću kratak. Govorili ste da kad je riječ o uredbama, niste uspjeli ostvariti sve ono što ste planirali. Zanima me da li tehničke mjere predviđene za budućnost, hoćete li te tehničke mjeri mjere vi predstaviti ili ste u potpunosti odustali od toga? Dakle, planirali to komisija predložiti uskoro? Hvala kolege. Postavili ste vrlo precizne pitanja i e, puno pitanja. Čudilo bi me da e, Leto, latvijski kolega može odgovoriti na sva ova pitanja, ali evo, dobit ćemo odgovore za to vrijeme predsjedništva, sada mu dajem riječ da ipak odgovori na ovu seriju pitanja. Hvala vam, hvala predsjedniče, zahvaljujem i dragim zastupnicima. Da, veliki broj pitanja. i moram priznati da doista nećemo e, uspjeti riješiti sve probleme i ispuniti sve vaše želje unutar šest mjeseci našeg predsjedanja. No svejedno zahvaljujem na vašim dobrim željama. Primili smo na znanje sve što ste rekli i koliko god će to biti moguće, sve ćemo uzeti u obzir. Jedno od pitanja koje se nekoliko puta čulo e, tiče se lebdećih plovućih mreža. E, u tom smislu pozdravio bih talijanske kolege jer je prethodno predsjedništvo doista mnogo učinilo po tom pitanju e, kao i u nekim drugim područjima rada. Mi ćemo nastaviti s tim radom i stav vijeća je takav da ćemo nastaviti sa procjenom raznih prijedloga nakon čega ćemo vidjeti rezultat na sastanku vijeća. Ribolov u dubokom moru. Prije ožujka se planiramo pozabaviti ovim pitanjem. I tu mislim na tehničku razinu, a pokušat ćemo pronaći i odgovarajuća rješenja. Zatim pitanje regionalizacije. Predsjedništvo će ovdje uzeti u obzir pozitivna iskustva i to na temelju platforme Baltfish i uvjereni smo da je regionalizacija jedan vrlo koristan instrument. Ovdje je moguće uzeti u obzir interese svih dionika kako bi se europska politika mogla individualno primijeniti na svaku pojedinu regiju kako bi se procijenila konkretna riblja naselja, riblji stok u tim područjima. Dakle, to je svakako jedno od pitanja koje je na našem dnevnom redu. Također, rekao bih da bih odgovor gospođi Aguilar e, pitanje plavog gospodarstva, plavog razvoja. U potpunosti se slažem da je vrlo važno uzeti u obzir socijalne i gospodarske aspekte. To se osobito tiče malog priobalnog ribolova i tu bih dodao i pitanje akvakulture. U potpunosti sam razumio, shvatio vaše pitanje i radit ćemo na tome koliko god će to biti moguće. Naravno, nisam odgovorio na sva vaša pitanja, niti su vam se možda svidjeli svi odgovori koje sam vam dao, no kao što sam na samom početku i spomenuo, tijekom šest mjeseci našeg predsjedanja nastavit ćemo, nastavit ćemo se na dobar rad koji su prethodna predsjedništva ostvarila, nadam se vrlo konstruktivnoj suradnji s vama, sa gospodinom Kadekom. Već smo jutros imali kratku raspravu i ja se doista nadam da ćemo moći nastaviti raditi na nekolicini pitanja potrudit ćemo se i vjerojatno ćemo uspjeti u rješavanju nekih problema tijekom našeg predsjedništva. Zahvaljujem i nadam se budućoj dobroj suradnji i želim i vama uspješan rad. Hvala vam ministre. Činjenica je da sve ovo što morate napraviti nije jednostavno. Hvala vam na odgovorima i evo, nisu svi mogli govoriti E, recimo e, Klara, ali eto ministre hvala vam što ste došli, siguran sam da ćemo uspješno surađivati za vrijeme predsjedništva, sada je tu e, gospodin Vela. <clears throat> S'il vous plaît, mes e, Kolege, molim vas. Izvolite, zauzmite svoja mjesta kako bismo mogli dulje razgovarati s našim povjerenikom. E, molim vas dakle da brzo zauzmete mjesta. Siguran sam da imate puno e, pitanja za Karmelu Vela, i e, što prije počnemo, tim bolje. Dopustite mi najprije da pozdravim i zahvalim Karmelu Veli, što je Želim dakle zahvaliti našem povjereniku Karmelu Veli što je došao na sastanak odbora danas ujutro kao što je bio obećao. Došao je ovdje odgovoriti na vaše pitanja. Potičam vas e, da je e, Karmelu Vela e, na povjerenik koji je zadužen za pitanja koje se odnose na odbor za ribarstvo i može vam odgovoriti i na pitanja e, kao što su lebdeće, ploveće mreže i na e, riblji e, otpad. U svakom slučaju hvala vam što ste došli na ovaj sastanak. Gospodine Vela, najprije ćemo saslušati vaše izlaganje, a nakon toga će kolege moći postavljati pitanja. E, znam e, da je sve malo izgledalo složeno prilikom prethodnog kruga pitanja. Petar nam je i ukazao na to da su neki govorili i dulje nego što je bilo predviđeno, tako da nitko neće smjeti govoriti dulje od minute i 30. Minuta 31 neće biti dopuštena. Evo, e, molim vas sada, imate riječ. Evo, svi se dižu ruku, svi žele E, postaviti pitanja. Prema tome, gospodine povjereniče, očekujte velik broj pitanja. Izvolite sada. Hvala lijepo predsjedniče, dragi Alane, poštovani zastupnici. Prije svega želim svima jako dobro jutro i moram reći da je doista zadovoljstvo sudjelovati e, na radu vašeg odbora. Meni je ovo prva prilika i ovo je moj tek treći mjesec kao povjerenik odgovoran za ribarstvo, ali već sam uspio steći dobar pregled e, našeg e, vrlo važnog sektora. E, neki članovi odbora, uključujući predsjednika, imao sam s vama rasprave kao i sa ribarskim organizacijama i nevladinim udrugama. Također sam imao koristan. Imat ću u ponedjeljak e, još jedan nadolazeći sastanak, a već sam uspio uspostaviti dobar radni odnos sa svim svojim službama. Sada se radujem jednom e, zdravom i bliskom odnosu s vašim odborom kako bismo mogli nastaviti s našim važnim radom u nadolazećim godinama. Siguran sam da će jedan dobar odnos između nas biti od ključne važnosti ne samo za našu dobrobit, već što je i važnije na dobrobit našeg cijelog sektora. Za prvi sastanak ovog odbora zamoljen sam da počnem sa jednim kontroverznim pitanjem, lebdećim plovućim mrežama i kao što znate, prošle godine komisija je podnijela prijedlog za potpunu zabranu lebdećih plovućih mreža. Smatralo se da je to nužno kako bi se e, riješio niz pitanja očuvanja okoliša i kako bi se rešila neke brige vezane uz upotrebu ovih mreža. Komisija je načelno željela se riješiti svih praznina u postojećem zakonodavstvu. Naravno, prije nego što se formulirao sami tekst, provedena su široke javne konzultacije i nekolicina studija. Uz studije također je provedena i studija utjecaja i znam da je većina vas E, dobro upoznata sa tom studijom. Nažalost, nisu svi dionici, niti sve države članice u tom trenutku mogle pružiti nužne podatke o korištenju lebdećih plovućih mreža te njihovom utjecaju na zaštićene vrste. Komisija je stoga dopustila još vremena i naknadno zatražila te informacije, a danas imamo mnogo više informacija, nove informacije koje sam vam spreman staviti na raspolaganje ukoliko će to biti potrebno. Moje službe su se nedavno sastale ponovno sa određenim brojem dionika, sastale su se i sa galicijskim sektorom koji se čini da je doista osjetio utjecaj ove zabrane i sastao sam se sa predstavnik postupcima e, malih e, ribara koji koriste ove mreže. Tijekom mog saslušanja, kada smo raspravljali, raspravljali o ovom pitanju, obećao sam da ću biti otvoren, otvoren za istraživanje svih mogućnosti dogod su one razumne i u interesu Europske unije i u interesu drživog ribarstva. I siguran sam da su to upravo isti interesi kao i kod vas. Održavajući to obećanje, nastavljam otvoreno pristupati ovome i spreman sam pažljivo poslušati sve zainteresirane strane. Na taj način moći ćemo prikupiti sve informacije o svim dionicima, njihovim interesima. Kako je trenutno stanje i što je sljedeće na redu? Trenutno je ovo u rukama su zakonodavaca, što za vaš dom znači da vi kao vodeći odbor uz odbor za zaštitu okoliša ste izdali mišljenje jučer ako se ne varam, tako da je trenutno moj prioritet pronaći jedan, jedno zajedničko kvalitetno rješenje za reguliranje ribarstva lebdećim plovućim mrežama kako bi se ublažili postojeći negativni utjecaj. Ukoliko to znači da se popravlja e, trenutno zakonodavstvo, učinimo to svakako. Kao što sam rekao na svom saslušanju samo obećao da će biti spreman pomoći e, iznalaženju jednog dobrog zajedničkog rješenja. Priznajem da postoji poprilično prostora za poboljšanje i mi moramo pronaći način da uzmemo u obzir e, svačije brige i siguran sam da to i možemo. Iskoristio bih ovu priliku, zahvalim Renati Brijanu na njenom radu i konstruktivnom pristupu koji je svakako poboljšao naš izvorni prijedlog. Što se tiče provedbe zajedničke ribarstvene politike i tu bih se dotaknuo nekolicine točaka. Najprije prijedlog o omnibusu. Tu dijelimo zajedničke ciljeve, stvaranje jedinstvenog poštenog područja za sve i pravne sigurnosti. Ali prije svega moramo se pobrinuti da dođe do kvalitetne promjene obveze iskrcaja. Obveza istovara, odnosno iskrcaja, već je stupila na snagu 1. siječnja za pelagične vrste, te za losos i, lososa i bakalar na sjeveru. Mi smo izdali smjernice koje se temelje na postojećim kontrolnim pravilima i izdali smo odluke koje su e, su zakonodavci usvojili kada se radilo na ovoj politici. No sljedeća faza, sljedeći korak, e, također nam se vrlo brzo približava. I iz tog razloga smatram da nam je potrebna pravna sigurnost koju samo uredba može omogućiti. Podržavali smo do sada dijalog između vijeća i parlamenta i istaknuli smo koliko smo spremni nastaviti djelovati kao jedan posrednik koji će pomoći parlamentu i vijeću da dođu do dogovora. Nažalost, do dogovora još nije došlo i zbog toga vas pozivam da nastavite rasprave sa latvijskim predsjedništvom. Vrlo je važno da svatko bude fleksibilan i što je prije moguće da dođemo do dogovora. Siguran sam da će to biti moguće. Europski parlament predstavljaju vrlo iskusni i vješti pregovarači, siguran sam da se slažete tu sa mnom i zahvalio bih ovome predsjedniku eh, Kadeku, mom prijatelju Alanu i izvjestiteljima u Sijeni na uloženom trudu i radu na ovom dosijeu. Već mislim da je došlo jutros eh, do napretka tijekom bilateralnih sastanaka. Istodobno krećemo se ka jednoj sveobuhvatnoj reviziji tehničkih mjera, što će nam dati jednu dobru mogućnost da pojednostavimo pravila i da ih uskladimo sa novom zajedničkom ribarstvenom politikom. E, ovo je potpuno e, nevezano uz rad na omnibusu. Nakon javne konzultacije e, Ovaj dosje vam je predstavljen prošle godine i naravno i dalje ćemo vas držati informiranima o napretku u nadolazećim mjesecima. Očekujemo da će prijedlog biti eh, donesen do kraja ove godine 2015. I mislim da je to isto tako dobar trenutak da razmotrimo širu sliku i povedemo širu raspravu o tome kako želimo da izgledaju u budućnosti tehničke mjere. Što se tiče održivog ribarstva, odnosno sporazuma o održivom ribarstvu. Dobili ste već e, prošli mjesec pregled stanja, tako da sada neću ulaziti u detalje, ali svakako ako ima pitanja, ako ima pitanja o tome, rado ću na njih odgovoriti. Što se tiče naše borbe protiv NNN, neprijavljenog, nezakonitog i nereguliranog ribarstva, vidjeli ste u prosincu da nastavljamo sa radom e, na tome da kraju privedemo nezakonito ribarenje. Što se tiče višegodišnjih planova, e, njihovo provođenje je prije svega ključno za daljnju provedbu novog zrp p-a. I to je ono gdje parlament i vijeće mogu odlučiti kako žele postići ciljeve ciljeve zajedničke ribarstvene politike u praksi. Preuzeli smo zadatak pripreme prijedloga za takve planove. Prvi je korak naravno bio pobrinuti se da se naši prijedlozi temelje na e, najboljim mogućim raspoloživim znanstvenim rezultatima i sastavili smo plan rada na temelju kojega će znanstvenici moći što je u što je kraćem roku e, surađivati s nama, a mi ćemo vas konzultirati u svim fazama e, rada. Dakle, već od same prve faze. Sada imamo i jasan kalendar i za demersalno i ribarstvo za razdoblje za 2017. i počinjemo sa baltičkim e, planom za ribarstvo na kojem vi već radite. E, namjera nam je također e, početi e, krajem ove godine baviti se sa pitanjima pridnevnog ribarstva, a predložit ćemo i dva prijedloga za pridnevno demersalno ribarstvo u sjevernim vodama. Nakon toga predložit ćemo, pripremit ćemo jedan prijedlog za pelagično ribarstvo, uključujući inčune i skušu i zbog toga smo predložili e, da se trenutno e, povuku ti predlozi za e, Šarun i za, kao što znate, predlozi su bili zastarjeli i temeljili se na staroj zajedničkoj barstvenoj politici, tako da nije imalo smisla da oba prijedloga istovremeno budu pred nama. Također planiramo kasnije krajem godine dati prvi prijedlog za novi višegodišnji plan koji će se baviti malim e, pelagijskim ribarstvom, uključujući i onim u Jadranu, a u budućnosti će uslijediti drugi prijedlog za e, malo pelagijsko ribarstvo na zapadnoj obali sredozemlja. Mislim da ću sada zaključiti Radujem se ne samo vašim pitanjima, već i vašim prijedlozima i nadam se jednoj kvalitetnoj razmjeni stajališta. Hvala vam na tome što ste me pozvali danas i uvjeravam vas e, da sam doista posvećen blisko surađivati sa svima vama i e, vrlo pozorno ću vas saslušati. Još bih samo rekao da možete računati ne samo na moju podršku, već i na podršku mojih svih službi. Hvala vam, zahvaljujem malo. Merci, cher Carmen. Hvala dragi Karmelu, na svim ovim pojedinostima. Mi iz odbora za ribarstvo naravno želimo vrlo dobro surađivati s komisijom. Prije nego što dam riječ kolegama, insistirao bih ukratko na dvije stvari. Jedna stvar što se tiče samog iskrcaja ulova. Ja sam izvjestitelj na tu temu. Kao što ste rekli, parlament je dao značajne prijedloge vijeću. Tražimo da se situacija deblokira. U tu svrhu smo i dali te prijedloge. I e, mi smo dakle, dogovorili prijedlog na e, posljednjem sastanku koji smo imali e, sa E, e, izvjestiteljima u sjeni. Nadamo se da će se situacija deblokirati, jer moramo reći da je suodlučivanje nešto e, što traži da obje strane surađuju. Dakle, mi smo napravili značajan iskorak prema vijeću, sada tražimo da vijeće učini to isto. Računam na podršku vas kao povjerenika i komisije kako bi se pregovori završili sljedeći tjedan. Nadam se da ćemo sljedeći tjedan dovršiti e, to što moramo obavezi e, iskrcaja uloga. Drugo, e, moram reći nešto osobno, ne kao predsjednik ovog odbora. Vi ste već to čuli, formalno od vas tražim da vaš prijedlog o mrežama, na lebdećim mrežama, e, e, po lebdećim plovećim mrežima povučete ona koja se odnosi na e, veličinu očica na mreži. Imamo kolege koje moramo otići, međutim ću najprije dati koordinatorima, a nakon toga kolegama. Gabriel Mato. Prije svega, mislim da minuta i pol jednostavno nije dovoljno za ovakva pitanja. No dobro, pokušat ću biti brz. Hvala vam. Dakle, ovdje govorimo e, dakle, o e, lebdećim plovućim mrežama. Rekli smo da ne treba to apsolutno zabraniti. Što se događa? Pokušava se radikalno promijeniti prijedlog komisije. Smatram da moramo zaštititi one koji ne stvaraju štetu. Što se tiče omnibusa, e, parlament je jasno rekao svoj stav, mislim da smo se približili i moramo riješiti to pitanje zato što moramo e, osigurati ribolovnom sektoru da može normalno raditi. Višegodišnji planovi. Rekli smo da treba uzeti u obzir e, znanstvenu literaturu koja je nedavno objavljena. E, najnedavnija e, literatura koju imamo su presude Europskog suda protiv Venezuele i te presude treba poštovati. Ono što vas tražim i sada mi se čini da je komisija ipak bližu stavu parlamenta nego vijeća i molim vas da podržite ove stavove i što se tiče planova, već imamo prvi za Baltik, ali tražim da se poštuje e, postupak odlučivanja. Zatim e, uredba o kontroli i tehničkim mjerama. Planirate li raditi na toj uredbi i u kojem vremenskom roku? I bilateralni sporazumi. Da, ali mnogo bolji od onoga, mnogo bolji od onih kakve smo do sada imali. Evo, uspio sam zadržati vrijeme. Super, Gabriel, uspio si puno toga reći u malo vremena. Peter, izvolim. Peter Vandalen. Hvala. Konkrete vragen. In e, Hvala. Dakle, prije svega iznenađen sam da ste rekli da će prijedlozi o tehničkim mjerama doći te krajem 2015. godine. Zašto će trebati toliko dugo da se taj prijedlog napravi? Opet ćemo biti u vremenskoj cisti kao što smo sada kada se radi o e, propisu e, koji još nije dovršen o uredbi o iskrcaju ulova. Nadalje, e, Norveška je povećala svoju kvotu za ugotice i ne znam kako će situacija biti s ulovom za 2015. godinu. E, znam da postoje obveze za pelagičnu ribu, ali postoji također i e, sveukupna i dozvoljena količina ribolova. Što će napraviti za demerzalne vrste za 2016. godinu. Nadamo se da će se kvote povećati jer obveze iskrcaja će se također na to odraziti. Hvala. E, hvala, Peter. Kolega Finč ima riječ e, u ime ESDD-a. E, gospodine Vela, jeste li promotrili sustav subvencija. Jeste li točno shvatili kako se troši novac porezkih obveznika? E, molim vas koliko organizacija dobiva toliko novaca od porezkih obveznika e, svakoga dana u svijetu. Molim vas, ja kad razgovaram s ljudima, oni mi e, kažu da zaista morate stati na kraj ovakvom situacijom i subvencioniranja jer zaista morate na transparentan način reći kamo odlozi novac poreskih e, obveznika. A što se tiče zabrana, e, moram reći da će to uništiti ribarske flote u e, Velikoj Britaniji. Molim vas, nemojte kazniti naše ribare. Hvala gospodine Finč, Joao Ferreira. Hvala. Dobar dan, povjereniče. Nemam nimalo vremena, pa ću se toga govoriti isključivo o e, lebdećim povećim mrežama i njihovim ođicama. Radi se o prijedlogu koji zapravo ide puno dalje od onoga što ste vi predložili. Vrlo simptomatično pitanje o najgoreg o zajedničkoj ribarstvenoj politici jednostavno. Donesene su odluke, a da se nije uzela u obzir različita situacija u pojedinim zemljama Europske unije. I e, tu vidimo koje su ograničenja nove zajedničke ribarstvene politike ne primjenjujete ga na regionalnoj osnovi, već jednostavno ga primjenjujete općenito, ne uzimajući u obzir kakva su različite situacije u pojedinim državama članicama. E, portugalske znanstvenice inače imaju e, sasvim drugčije mišljenje od onih koji e, daje komisija. I e, ja sam se raspitao pa su mi rekli da rezultati portugalskih znanstvenika nisu uzeti u obzir. Jednostavno je rečeno da će se sad napraviti nova istraživanja jer da komisija nema dovoljno podataka pa ako je situacija takva, e, jednostavno ne treba tekst dalje stavljati u zakonodavni postupak. Jednostavno ga treba povući i e, pričekati dok se nemaju podaci koji će se e, uzeti u obzir prije nove izrade. Mislim da je to krivi put, ne bi se smjelo nastaviti raditi na taj način. Izvolite. Hvala. Žao, Dijan Doc ima riječ. Hvala. Povjereniče, zaista vas toplo pozdravljam na sastanku odbora. Nadam se da ćemo uspješno surađivati. E, tri različita pitanja u e, tehničkoj uredbi, omnibus tehničkoj uredbi. Ja sam se usredotočila na riblje alate u Sjevernoj Irskoj su razvili zaista vrlo dobre riblje alate gdje se riblji škart smanjio. Prije 14 godina ono riblji alati e, koje je znanstveno tijelo e, komisije odobrilo u, e, i reklo je da su u redu, i to još prije 14 godina, e, ono je sada ilegalno i tu su e, sjeverno-irski ribari u e, položaju da rade nešto nezakonito. Moram vam reći da mi imamo vrlo dobre riblje adalte kojima se smanjuje riblji otpad, ali to nije uzeto u obzir. Ja zaista moram tražiti vas rezoluciju. Molim vas, e, moram reći da se u potpunosti slažem s našim e, predsjednikom odbora. Komisija treba povući prijedlog o lebdećim plovećim e, mrežama i napraviti drugačiji prijedlog. I zadnja stvar što se tiče regionalizacije, to je ključni element zajedničke ribarstvene politike. Hvala kolegici. E, prije nego što povjerenik odgovori svim e, kolegama, e, dat ću riječ kolegici Montero Aguilar koja sada mora otići, a nakon toga će povjerenik odgovarati na pitanja. Hvala predsjednice što ste sada odlučili da postavim pitanje. Gospodine povjereniče, Želim vam puno uspjeha u radu e, u Europi za građane i Europi građana. I zato e, što e, želim zapravo govoriti o građanima, pokušat ću biti jako precizna. Vratit ću se ovdje na projekt gospođe Damanakis koji zabranjuje lebdeće mreže koje je zapravo vrlo negativna za velik broj ribara, kako portugalskih, tako i španjolskih, francuskih, italijanskih. jer radi se ovdje o mjerama koje su donesene i koje će zapravo e, na taj način stati na kraj tradicionalnom e, načinu a, e, ribolova gdje mnogi ribari obrtnici žive od toga kao i njihove obitelji. Ja e, bih vam zaista bila zahvalna da se vaš prijedlog povuče i da se donese novi prijedlog koji će zaista uzeti u obzir stvarne potrebe europskih ribara na tisuće njih. Hvala lijepa. I e, sada dajem riječ povjereniku da odgovori na pitanja koja su postavljena do sada, a nakon toga ćemo krenuti na drugi krug pitanja. Hvala predsjedavajući. Mislim da ono o čemu se najviše sada govorilo jesu lebdeće e, ploveće mreže. I koliko svačam, e, odbor za ribarstvo traži da se prijedlog povuče. Za početak moram reći da je komisija vrlo otvorena, komisiji je jasno da e, potpuna zabrana nije pravo rješenje i e, koliko sam shvatio da postoji neka vrsta dogovora oko svega toga. E, moram reći da isto tako treba djelovati hitno. S jedne strane E, trebamo tu neizvjesnost ukloniti. Međutim, sve što trebamo napraviti je ipak da djelujemo oprezno i e, s puno izvjesnosti, upravo kako bismo ukinuli tu neizvjesnost. Moramo uzeti u obzir interese ribljeg fonda s jedne strane i interese ribara s druge strane shvatio sam dakle da u vrijeme kada je prijedlog donesen komisija nije raspolagala sa svim e, relevantnim podacima, prema tome nije možda u pravom trenutku dala prijedlog. Ipak, e, to nije uloga komisije, ali kad god mi tražimo podatke od država članica, mi očekujemo da nam ih one proslijede e, na vrijeme, isto tako kvalitetne, relevantne informacije. Evo, sada smo te informacije dobili i nadam se da ćemo sada moći dobiti pravo rješenje. Ono što mi očekujemo od parlamenta je da nam da prijedlog. I koliko sam ja shvatio, donijet će se preporuka, vas će odbor dati informacije o tome. Ako vi meni kažete da bi bilo draže da komisija to napravi, e, ne znam, trebala bi nam e, formalna reakcija parlamenta. Ja ću s mojom službom razgovarati o tome i e, reći im da ta mogućnost postoji. A onda E, ne znam, možete se i meni specifično obratiti. E, čuo sam isto tako sugestije o tome da bi možda regionalni pristup bio dobar put. Zašto ne? Možemo i o tome raspravljati. Ali ako svi kažu da komisija treba tako će donijeti, napraviti inicijativu i e, da povuče taj prijedlog. Evo, to e, sam primio na znanju i o tome ćemo ponovno razgovarati. Što se tiče obveze iskrcaja ulova, svi mi e, znamo da je već stupio na snagu e, obveza iskrcaja za pelagičnu ribu od prvog od 1. siječnja ove godine, a da treba još u okviru omnibus uredbe E to učiniti i za demerzalne vrste. U svakom slučaju trebamo imati iste uvjete za sve i sve to napraviti bez odlaganja. Znam da nažalost na prvom dialogu, trijalogu nije došlo do dogovora. E, mi smo dali jedno privremeno rješenje, dali smo e, neke smjernice, mi smo tražili da se dio toga napravi u tom e, prvobitnom e, fazi. Moramo sve učiniti kako bismo tu blokadu premostili. A danas za vrijeme e, bilaterale ćemo o tome govoriti. Lacijsko je predsjedništvo tu nešto napravilo i e, nadam se da će sve biti bolje jer eto sljedeća faza su demerzalni i e, e riblji fondovi. A moja uloga kao povjerenika je ta da olakšam e, do, do toga dođe. E, da, e, i Žofer govorio o mrežama. Što se tiče komentara e, Dajan Doc i situacije u e, Sjevernoj Irskoj i Irskom moru, ja ću se također raspitati u mojoj službi i zamolit ću ih da prate tu e, temu i E, moram saznati dakle e, kakva je točna situacija i koji su riblji alati e, dozvoljeni, a koji nisu. A što se tiče zajedničke ribarstvene politike, to je politika koja je naravno i u interesu ribljih vrsta, ali također i u interesu ribara. Što se tiče e, demerzalnih vrsta, mislim da će se na njih primijeniti isto što je doneseno 2014. godine e, za pelagične vrste. Zajedničke preporuke koje će se donijeti e, morat u, morat će uzeti u obzir ono što e, odluči savjetotavno vijeće. Hvala lijepa povjereniče. Evo samo jedna primjedba što se tiče o e, lebdećim plovićim mrežama. Vi ste shvatili da smo mi apsolutno svi e, složni gospodine Vela E, zakonodavna inicijativa je u rukama komisije. Meni bilo drago da ona bude u rukama parlamenta, ali za sada je još uvijek u e, rukama komisije. Zato vas e, molimo da povučete prijedlog i date novi. Međutim, mislim da je bila vrlo demokratska inicijativa da zakonodavni prijedlozi mogu biti pokrenuti od strane parlamenta. Inače, e, gospodine povjereniče, vi ste nešto rekli što nisam pet godina čuo, a to je da ribo e, ribarstvo nije nešto što se odnosi samo na ribe, već i na ljude, na ribare. To gospođa Damrakin nikad nije rekla. Hvala. Riječ ima kolega Blanko Lopez. Hvala vam. Osjećate se našeg sastanka. A, Rekli ste mi tada, zapravo od vas smo očekivali da ćete biti nada za ovaj sektor. I sada, nakon što sam vas čuo, i dalje smatram da ste nada za ovaj sektor. To što zemlje članice nisu odradile svoje obveze kada je kada su lebduće plovuće mreže bile u fazi javnog, javne rasprave, to nije isprika. Recimo Španjolska nije dala nikakvu primjedbu u tom trenutku, niti je odgovorila e, komisiji na pisano pitanje. No, u svakom slučaju, to ne može biti e, razlog da se sektor kazni. Moramo pronaći alternative što se tiče ovih mreža. Ili moramo povući uredbu ili moramo nešto promijeniti. Inicijativa je na vama, na komisiji. No, povjereniče, mi bismo bili sretni ako biste vi u ovom domu rekli da ćete štititi mali ribolov. Riječ je o ribolovu koji nema nikakav negativan učinak na okoliš i ne šteti ekosustavu. To je dovoljno da se umiri sektor koji je vrlo intenzivan po pitanju radnih mjesta. I iz ovog odbora u principu rijetko ima ovako, ovakvu većinu kao što je recimo u slučaju ove teme. I naravno moramo e, raditi na novim ugovorima o ribolovu s trećim zemljama kako bismo nastavili iskorištavati ribolovne mogućnosti. Hvala Dilera koja malo prije nije imala vremena dobiti riječ. Hvala predsjedniče, dobrodošli povjereniče, želim vam puno Eh, uspjeha u radu i kao što je rekao i moj kolega eh, gospodin Blanko, stvarno vas doživljavamo kao, eh, kao nadu za sektor. Ja sam vam htjela reći i vidjet ćemo hoćemo li potaknuti neku zakonodavnu inicijativu, ali najbolja vijest koju biste nam mogli dati je povlačenje uredbe o lebdećim plovućim mrežama iz kluba zastupnika socijalista vidjet ćemo na koji način možemo doprinijeti da dođe do povlačenja prijedloga ove uredbe. To je ono što je trenutačno potrebno ovom sektoru i moramo riješiti ovaj problem. To bi bila odlična vijest da to bude vaša inicijativa. Vidjet ćemo u klubu zastupnika socijalista e, kakvu ćemo inicijativu pokrenuti kako bismo doveli do povlačenja prijedloga ovakve ove uredbe. I naravno cijenili bismo da inicijativa dođe i od vas. I još jedna stvar. Još jedan kratak prijedlog. Mislim da moramo napraviti analizu situacije e, lanca vrijednosti u ribolovnom sektoru i to na cjelovit način. To radimo u poljoprivredi. Dakle, vidimo što se čini kako bi se zaštitili interesi uzgajivača. A u ribolovnom sektoru e, rib, ribari su također u takvom e, lancu i oni su tu e, ugroženi i zbog toga moramo pokrenuti inicijativu koja će braniti taj sektor koji je sve više zastarjeli Hvala sada kolega Ašten. Hvala vam predsjedniče. Povjereniče, ja predstavljam e, Škotku. škotka je, u Škotskoj je ribolov tradicionalno jako važan i imamo puno iskustva u definiranju zajedničke ribarske politike. Jedan od najvažnijih e, dijelova, tako reći reformirane zajedničke e, ribarske politike, je E, decentralizirano ili regionalno donošenje odluka. Škotska nema značajan interes e, što se tiče ribolova lebdećim plovućim mrežama, no slažem se s većinom kolega da apsolutna zabrana takvih mreža mora biti povučena. Jer ako već e, govorimo o regionalnom donošenju odluka, onda se moramo koncentrirati na realne probleme u specifičnim zemljama, a ne imati jedno rješenje za cijelu Europu. Ovaj prijedlog o zabrani lebdećih plovućih mreža će negativno utjecati na male zajednice, na ribare u Galiciji i smatram da bi trebao ovaj prijedlog biti povučen i u duhu nove zajedničke ribarstvene politike. Što se tiče obveze iskrcaja, svi se slažemo da smo svi za zabranu odbacivanja ribe koja je dobra. No i tu smatram da bismo se trebali koncentrirati e, na pojedina područja, to jest dakle slijediti načelo regionalizacije. Hvala gospođa Nikola, ima riječ. Hvala. Povjereniče, kontroverza, kontroverzna uredba ne može nikada biti dobar propis, a europski građani trebaju dobre propise. I ja se slažem sa mišljenjem kolega koji smatraju da treba povući ovaj prijedlog. Imam dva pitanja. Jedno se odnose na e, nezakoniti, neprijavljeni i neregulirani ribolov. U, za vrijeme saslušanja u parlamentu e, rekli ste nam da ćete nam podnijeti izvješće o provedbi a drugo pitanje se odnosi na situaciju u Crnom moru po pitanju e, ribarstvene politike. Hvala. Kolegice, molim vas zaista da govorite još i kraće, jer u protivnom nećemo imati za sve vaše pitanja. Molim vas da ne govorite dulje od minute. A sada Sandra Rodriguez. Hvala predsjedniče. Imam tri kratka pitanja. Prije, prvo pitanje o e, lebdećim plovućim mrežama. Smatram da moramo ukinuti zabranu za malo e, ribarstvo i to postavite u Galiciji. Druga stvar, na temelju studije učinka o zapošljavanju i plovilima e, po zajedničkoj ribarstvenoj politici, to je vrlo negativna, taj sud je pokazala negativne rezultate i treće, više pažnje treba posvetiti radnim uvjetima. Hvala, sada Renata Brijano koja je zaista izravno za tu temu vezana. Da, hvala vam e, povjereniče što ste ovako otvoreni. Ja ću vam govoriti samo o lebdećim plovućim mrežama, tako ću se koncentrirati i na um, predmet na koji radim već nekoliko mjeseci, sve proučavam, različite dijelove Europe, ali naravno koncentrirala sam se e, budući da to ima veze naravno s mojom zemljom, da radim i sa obalnom stražom. Dakle, nakon dokumenta, dakle, nakon prijedloga koji je došao iz komisije, taj prijedlog treba potpuno izmijeniti. Jer tema tu nije ono što je danas dozvoljeno, jer da se te mreže koriste zakonito ovakve kakve jesu, problem što se tiče zaštite okoliša ne postoji. Koji je stvaran problem? Problem je što neke zemlje koriste takve mreže na nezakonit način. Tako da problem koji si moramo postaviti jest kako izbjeći nezakonito korištenje ove vrste mreža. To je ono što moramo izgraditi. Dakle, moramo izmijeniti prijedlog komisije i potpuno preokrenuti ovaj tekst. I to je vrlo... Samo malo... Uh, Alan, oprosti. Ja sam izvjestiteljica. Želim samo reći da mi možemo dati ovdje politički smjer. Možemo potpuno uh, preokrenuti prijedlog, no pravno to je vrlo teško. Merci beaucoup, Renata. Merci ah c'est Hvala, hvala, Renata. Normalno je da gaš malo dulje, jer si eto izvjestiteljica na tu temu. Gospođa Tomašić. Gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče, živim u Hrvatskoj, na otoku Korčuli Većina ljudi na otocima i priobalju živi od turizma, vina i maslinova ulja. Prošle godine podbacile su i masline i grožđa. To nažalost nije zaustavilo našu vladu da donese zakon, kažu po naputu Europskog parlamenta, gdje je oko dvadeset tisuća ribara koji su se bavili tradicionalnim ribolovom ostalo bez dozvole, a koji su lovili ribu samo i isključivo da prehrane obitelj. Mogli su loviti do pet kg ribe dnevno, a to je ujedno bila stoljetna tradicija, a također i turistička atrakcija. Pa mene zanima i bojim se da će novi zakon samo pridonijeti povećanju nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova. Dakle, zamolila bih vas da mi odgovorite na pitanje koliko takvi ribari utječu na riblje resurse u Europskoj uniji ribari koji love ribu da, bi nahranili svoju obitelj gdje koriste jednostruke mreže do sto metara duljine i sa ograničenjem da li su oni doista opasnost europskom gospodarskom ribarstvu hvala lijepo Hvala kolegice. E, sada riječ Hvala predsjedniče, Ja kao i većina nas u ovom odboru smatram da bi trebalo povući prijedlog uredbe o e, zabrani lebdećih plovućih mreža. Već sam e, vam rekao svoje mišljenje o Kseitu, to je tradicionalna mreža u Galiciji. I žao mi je što španjolska ministrica poljoprivrede i ribarstva kao i e, nadležna tijela u Galiciji da su vam poslali informacije i zabrinutost oko te zabrane, te sve ono što se odnosi na Kseitu, a to je stvar koja jako brine naše građane. E, zanima me koji je stav vaše komisije. E, vjerujem da će stav većinski biti da treba e, povući tu uredbu i da trebamo zaštititi tradicionalne ribolovne alate. Mi želimo pružiti pravnu sigurnost našim ribarima. I druga stvar, Mauritanija. Važnost sporazuma sa Mauritanijom. Hvala Pako. Sada ću dati e, priliku da e, nam Karmelo e, Vela odgovori, a nakon toga će slijediti posljednji krug pitanja. Hvala. I što se tiče posljednjeg pitanja gospodina, gospodina Milana, nešto moramo učiniti, zato što postoji zakonodavni postupak kod kojeg moramo proći. Prije svega dopustite mi da kažem da smatram da cilj nije bilo naštetiti ribarstvu malim ribarima koji nemaju negativan učinak. To zasigurno nije bio cilj tog prijedloga. No, moramo pronaći rješenje kojim ćemo doći do rješenja koje ima dakle više nijansi. No što se tiče zakonodavnog postupka, moramo imati službeni, službeno stajalište cijelog parlamenta zato što bez, bez, zato što bez službenog stajališta parlamenta komisiji će biti teško išta poduzeti. Nakon što dobijemo službeno stajalište od parlamenta, dakle ili ćemo povući ovaj tekst, ili ćemo osmisliti neki novi, ili ćemo ga izmijeniti, no meni je rečeno da zakonodavni postupak traži službeno stajalište parlamenta. Ja mislim da kao prvo to treba riješiti i nakon toga ići dalje. Što se tiče nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, nekoliko puta e, je ta tema spomenuta, to je i dalje prioritet, ne samo za komisiju, već i za zemlje članice. A Komisija i dalje pruža smjernice zemljama članicama, pruža im tehničke savjete, organizira sastanke neprestanom, razmjenjuju se dobre prakse. Nezakonit, neprijavljeni i neregulirani e, ribolov je zapravo nešto što e, za sada dobro funkcionira i na toj temi dobro surađujemo sa parlamentom, a i moram reći da komisija dobro surađuje i sa e, ostalim zemljama. Mislim da imamo dobar i uspješan model kad govorimo o NNN-u. Dakle, izvješće e, država, obalne straže i tako dalje. I, i održao sam još jedan sastanak sa e, nevladinim organizacijama i moram reći da se čak i nevladine organizacije slažu sa ovakvim načinom. Isto tako susreo sam se sa prerađivačkom industrijom, oni se također slažu i prije nekoliko dana sam čuo i bio sam jako sretan kad sam čuo da je i američki predsjednik pokrenuo dakle ekvivalent ove inicijative u SAD-u i to je stvarno bio pozitivan e, korak i to iz dva razloga. E, zato što pokazuje da je to dobar izbor i da kad je riječ o nezakonitom, neprijavljenom i nereguliranom ribolovu da je Europska unija lider. Te da sad e, zapravo to postaje globalni koncept. Stoga će komisija i dalje biti vrlo aktivna u tom području. Zatim, e, gospođa Senra postavila pitanje o e, lebdećim plovućim mrežama, te o radnim uvjetima e, zaposlenika, to je pomoraca na moru. To je naravno jako važan aspekt, zato što kad govorimo o održivosti, ne možemo govoriti samo o održivi naših riba, već i održivosti života osoba koje rade u tom sektoru. Što se tiče hrvatskog slučaja, Dakle, to nije čak ni obrtnički mali ribolov, već mali obiteljski ribolov. I ja smatram da to ne bi trebao biti veliki problem, tako da i o tome možemo razgovarati. Zatim pitanje gospođe Agilere. Ponovno pitanje o lebdećim plovućim mrežama. I e, da kad ste rekli da predstavljam ipak malo olakšanje, ja se nadam da se to olakšanje već osjeća u sektoru i s obzirom na to da je ovo moj treći mjesec u ovom sektoru, ja se nadam da će eto ostati taj pozitivan osjećaj. a problem moramo naći, e, pardon, e, rješenje moramo naći jednak, jedino sa lebdećim plovućim mrežama. Što se tiče omnibusa, to smatram da je u redu, vjerujem u predsjednika u čim je taj dosje rukama. No e, problem sa lebdećim plovućim mrežama, da, to moramo riješiti. Hvala vam povjereniče na ovim odgovorima. Jedna primjedba, ne želim biti neugodan, upravo suprotno. Koliko ja znam, komisija može e, povući zakonodavni prijedlog kad god to želi, nije potrebno da pita parlament. Jer komisija ima inicijativu zakonodavnog postupka, dakle može ga pokrenuti, može ga i povući u bilo kojem trenutku koliko ja znam, komisija može povući zakonodavni prijedlog, a ja tražim od komisije da ga povuče. Njoj nije potrebno zato dozvola parlamenta. Evo, to sam htio reći. A sada dajem riječ kolegi Asekampu. Hvala vam. Ne želim da povjerenik stekne pogrešni dojam. Tako da najprije želim reći da sam jako zadovoljna prijedlogom komisije o lebdećim plovućim mrežama i mislim da su i brojne druge životinje zadovoljne tim prijedlogom. Dakle, i ribe, i ptice, i ostale vrste. I komisija zna da ptice ponekad stvarno umiru u takvim mrežama i da te mreže predstavljaju prijetnju njihovo, njima. Stoga se nadam da ćete obraniti e, prijedlog vaših prethodnika, vašeg prethodnika i to malo više odlučnosti. Druga stvar. Izvještaj o zaštiti ribe za vrijeme za vrijeme ribe, kada možemo očekivati izvještaj o tome. I treće, veliki broj delfina i kitova se ubija u Japanu, Norveškoj, iako e, postoji zabrana. Hoće li to biti jedna od tema unutar pregovora, trgovinskih pregovora? Hvala. Da, da, da. Mi naravno na ovom e, e, odboru više govorimo o ribama nego li o pticama, ali zašto ne? Kolegica Bilbao. Hvala predsjedniče, hvala vam povjereniče na vašim objašnjenjima. Govorili ste o e, višegodišnjim planovima upravljanja i ja sam e, jedna od izvjestiteljica na tu temu i rečeno nam je da ćete nam predstaviti novi prijedlog zato što su znanstveni podaci zastarjeli. No problem kojeg, kojeg ovaj parlament ima sa komisijom jest prava osnova. Tako da zanima me da hoćete li na temelju presuda koje ste spomenuli u slučaju Venezuele, hoćete li poštovati pravnu osnovu članka 42.2. Što se tiče lebdećih plovućih mreža, e, da moramo pronaći odgovarajući postupak, ali da e, treba postojati sporazum. Ovaj parlament očito želi da se taj prijedlog povuče i e, komisija također želi povući prijedlog i biti kod fleksibilnija. Te na kraju, trgovinski sporazumi hoćete li pokrenuti suradnju, hoćete li učiniti nešto kako bi ti trgovinski bili dosljedni po pitanju uh, e, ripolova. Hvala vam. E, ja želim nešto reći o znanstvenim podacima koje objavljuju europske institucije. Za sada ne znamo uh, koji će biti mm, podatak o najvećem održivom prinosu za najveće europske vrste. Uh, zakonodavni postupak koji se temelji na znanstvenim podacima mora biti temeljen na transparentnošću podataka, svih podataka koje se koriste. Kad je riječ o neprijavlj... Uh, pardon, kad je riječ o lebdećim plovućim mrežama, ne svemo baciti cijeli prijedlog. Postoje mnogi štetni elementi u ovoj priči koje treba riješiti, no iz mog stava uredba ne rješava, ne rješava problem kad je riječ o NNN ribarstvu koji je tu nekako prikriven. E, tako bi ribarstvo trebalo biti pokriveno drugim odredbama, drugim propisima kako je uopće moguće da se takvo ribarstvo još uvijek događa u našim vodama? Hvala, kolegica Engström ima riječ. Hvala vam. I želim vam dobrodošlicu, povjereniče Vela. Hvala vam što ste došli u naš odbor. Jučer smo imali e, odličnu raspravu o uredbi o nezakonitom, neprijavljenom i nereguliranom ribarstvu. I čini mi se da ste i vi vrlo predani ovoj uredbi. No, ako sam dobro shvatila, vodi se rasprava o mogućnosti da se e, ta uredba otvori za e, reviziju. Ja mislim da to nije dobra ideja. Jer kao prvo, uredba je na snazi tek kratko vrijeme i mislim da je prebrzo da bismo imali jasnu analizu koje su prednosti i koje su slabosti. Mogu postati, sigurna sam da postoje poteškoće u uspostavi sustava, no ja bih vam svakako savjetovala da e, ostavite uredbu na snazi ovakva kakva jest. I druga stvar koju sam htjela spomenuti je višegodišnji plan za Baltičko more. Po onome što vidim, predloženi plan ne odražava političke namjere reformirane zajedničke ribarstvene politike. Čak nije u skladu sa samim ciljevima te reforme, a to je dakle da se zadrže e, riblji stokovi iznad e, odre, razine održivog prinosa. Hvala. Jaroslava Lese ima riječ. Hvala, bit ću brz. Imam pitanje o Svamodu kad je riječ o isključivoj e, dodjeli prava Norveškoj i Rusiji. E, govorim o uredbi 87 e, iz 2011. koja je uvedena 11. svibnja 2011. Ta uredba definira zabranu ribarenja određene vrste riba u tim morima. Istovremeno, norveški i e, ruski ribari mo, smiju loviti e, ribar u e, bakalare u tim morima prema odredbi o fleksibilnosti koja to dozvoljava. Što je komisija učinila kako bi osigurala interese zemalja članica u tom području? I ako nije ništa učinjeno, postoje li mehanizmi naknade za ribare koji su eto podvrgnuti ovakvom e, diskriminatornom postupanju. I još jedno pitanje o lebdećim plovućim mrežama. E, čuo sam da će komisija povući oko 80 e, propisa i čuo sam da barem dvije su iz Digi, područja nadležnosti Digi Mare. Da, ovo što si rekao Jaroslav je vrlo zanimljivo. Ian Duncan. Zahvaljujem predsjedatelju. Dvije kratke točke. Prva se tiče lebdećih plovućih mreža. Ovaj zakon je loš i stvoren na loš način. I trebamo imati osiguranje da to neće tako više raditi. Jer zakon mora biti svrhovit svojoj namjeni u tom trenutku kada bude donesen. A to ovdje nije bio slučaj. I druga stvar što se omnibusa tiče, napredujemo, ali još uvijek postoje prepreke. Gospodin Kadek naporno radi na kompromisu, no ako ne postignemo kompromis, postoji li kakav plan B, jer će nam biti potreban i komisija bi trebala sada odmah početi to raditi za demersalni riblji fond. Dakle, moramo paralelan pristup imati rad i na demersalnom stokovima, ali isto tako i na rješenju e, kojem, na kojem radi predsjednik našeg odbora. Hvala Jene. Gospodine povjereniče, izvolite. Dobro. E, još jednom e, primio sam na znanje vašu zabrinutost što se tiče lebdećih plovućih mreža i što se tiče omnibusa. E, što se tiče Svalbarda, čini mi se da se ovime trenutno bave različiti odjeli komisije e, i zapravo to je pitanje između e, Norveške i Rusije koje je potrebno riješiti kako bi se određena jasnoća postigla. Mislim da komisija dakle trenutno na tome radi. Što se tiče višegodišnjeg plana upravljanja za Baltik, da, trenutno mislim da se usvajaju ovi planovi zajedno sa maksimalnim održivim ulovom i mislim da ćemo e, više detalja moći dobiti do ožujka ove godine. Što se tiče revizije NNN, ribarstva zakonodavstvo se neprestano revidira i mi moramo naravno i parlamentu i vijeću podnijeti svoju reviziju, ali cilj našeg rada uvijek bi bio naravno poboljšati postojeće stanje. Spomenuto je pitanje zbog čega još postoji NNN ribarenje Činjenica je da usprkos svim našim naporima mislim da se nikada nećemo u potpunosti moći riješiti en ribarenje. To je jednostavno pokušaj sličan tome da se pobrinemo da svi plaćaju porez. Dakle, sve vlade bi naravno željele pronaći konačno rješenje toga, ali mi ćemo pokušati nastaviti raditi na tome. Što se tiče višegodišnjih planova, mislim da se radi na tome intenzivno, naravno sve se mora temeljiti na najboljim mogućim znanstvenim dokazima i ne mogu vam reći da se istodobno radi na svim višegodišnjim planovima, postoji slijed rada no očito važno je da imamo višegodišnje planove zbog toga što će se e, u njima održavati situacija za regionalno zabranu odbacivanje ulova, demersalni ribolov i kao što je spomenuto e, izbjegavanje e, ulova sisavaca, dupina, ptica. Dakle i na tome radimo sve što možemo. E, što se tiče metode usmrćivanja, mislim da nitko e, ne nanosi namjerno e, zlo pticama ili ribama, tako da se poduzimaju sve mjere predostrožnosti da bi se izbjegao prilov sisavaca, dupina i ptica. Što se tiče lebdećih plovućih mreža, E, mislim da je čak i Envi, dakle, jučer izdao mišljenje koje ne podržava u potpunosti povlačenje ovoga i čak neke države članice ovdje prisutne imaju drugačiji stav. Dakle, zbog toga mislim da moramo imati jasno stajalište, ali kako sada ne bismo ulazili u detalje i rasprave, e, do sada sam i raspravljao sa predsjednikom Kadekom o tome i svaki puta kad smo sjeli i raspravljali o tome e, uvijek smo uspjeli pronaći neko rješenje i ja se nadam da ću preuzet ću na sebe da pronađemo rješenje za pitanje lebdećih plovećih mreža. Tako da se nadam da za naš sljedeći zajednički sastanak to više niti neće biti na dnevnom redu. Dakle, vjerujem da ćemo uspjeti pronaći rješenje. Hvala puno povjereniku. Mislim da mu stvarno e, možemo zahvaliti što je odgovorio na većinu naših pitanja, e, iako mnoga od njih nisu bila laka. E, dragi Kalmeo, vi ćemo vas uvijek rado ugostiti na odboru za ribarstvo i hvala još jedan put. Mes chers amis, nous n'avons pas fini notre commission. S'il vous plaît. Kolega, nismo još završili s radom. Sastanak odbora se nastavlja. A sad ću uh, po vama početi lupati ako se ne sjednete. Evo, hvala lijepa. Nastavljamo s radom. Prelazimo sada na 15. točku dnevnog reda. Radi se o e, izlaganju koji će održati komisija o provedbenim i delegiranim aktima. I komisija nam je poslala e, listu neprihvatljivi E, znam da e, popisa za Europski fond e, za ribarstvo što se tiče dakle provedbenih akata. Parlament ima do 17. veljače da to kaže. Mi ćemo tražiti još dva dodatna mjeseca i do tada ćemo mi morati napraviti taj datum i moramo imati dakle E, datum ej, polazište za to, molim, ako imate prigovore da to tajništvu što prije kaže, a komisija će nam također reći koji su svi zakonski akti e, koje treba još poslati ili ovi koji su na popisu. Dakle, to morate odmah reći. E, radi se dakle o onima koji nisu pravno prihvatljivi. Dakle, dajemo odmah riječ komisiji. Hvala vam. Odmah ću početi sa pitanjem neprihvatljivosti e, podnesaka za delegirane akte. E, kratak sažetak prije svega što se tiče delegiranih akta unutar e, uredbe o Fondu za ribarstvo i pomorstvo. Trenutno imamo dva delegirana akta pred vama. Jedan ste već spomenuli, neprihvatljivost prijava, a drugi je prihvatljivi troškovi. Tu smo već produžili rok za pritužbe do 24.3. U slučaju neprihvatljivosti prijava i taknula bi činjenicu da ovaj delegirani akt ne e, obuhvaća e, cijelo ovlaštenje, e, ono je prošireno na četiri još točke u desetom članku imamo ABCD i još ćemo ponuditi delegirane akte koje će se baviti neprihvatljivosti prijava za mjere u akvakulturi u slučaju kršenja zakona koji se tiču zaštite okoliša. Još se priprema nekoliko delegiranih akata što se tiče isto fonda za ribarstvo, jedan je za prijelazne odredbe. Već smo priveli kraju razdoblje konzultacija. Usvajanje ovog delegiranog akta očekuje se sljedeći tjedan. Još su pred nama dva delegirana akta od ovih tri koje se tiču e, nepridržavanja pravila, dakle popis slučajeva nepridržavanja pravila i isto tako definicija paušalnih financijskih korekcija komisije. Dakle, to se priprema trenutno, e, oba dosija, već smo konzultirali stručnu skupinu 1.12. za jedan dosije, a drugi, ove ovaj koji se tiče paušalnih financijskih ispravaka, tek moramo raspraviti sa stručnom financijskom skupinom drugog. još bih dao sam reč svoj, svojoj kolegi po pitanju sjevernoatlantskog ribarstva. Zahvaljujem predsjedniče. Ovaj se akt konkretno bavi konvencijom o strane suradnji u ribolovnim područjima Sjevernog Atlantika E, konkretno plan NEAFKA provedbe i kontrole. Glavni elementi ovog programa provedbe i kontrole transponirani su u europsko zakonodavstvo kroz uredbu 1236 kroz 2010 Europskog parlamenta i vijeća. Uredba 1236 govori o tome da određeni amandmani za program NEF koji su postali obvezujući za Europsku uniju, da ih je moguće prenijeti u europsko zakonodavstvo kroz delegirane akte koje usvaja komisija. Delegirani akti koje se priprema izmijenit će uredbu 1236 u skladu sa tim amandmanama i svrh akta je uključiti e, tri amandmana programa NEAFKA programa o kontroli i provedbi zakona koje je usvojila komisija NEASK. Ovaj dokument poslan je državama članicama, zakonodavcima 15.2. i priprema delegiranih akata započet će sutra uz suradnju nacionalnih stručnjaka u stručnim skupinama. E, Parlament je dobio primjerak dnevnog reda i isti dokument je prosljeđen parlamentom. Hvala vam. Puno hvala. Evo, komisija je završila. Znači, da li među kolegama ima netko ko se želi javiti za riječ? Čini se da ne. Prelazimo dakle odmah na sljedeću točku dnevnog reda. Hvala. E, to će biti dakle točka dnevnog reda broj 11 koju smo prebacili za sada. E, ovdje govorimo o višegodišnjem e, programu za e, e, e, haringe, za bakalar i za papaline na Baltiku. Prvo ću odmah riječ izvjestitelju Jaroslavu Valesi. Na odboru smo čuli prijedlog 3. prosinca, a danas ćemo o tome i raspravljati. Dajmo odmah riječ kolegi Valesi. Predsjedniče, Ovaj plan za više vrsta smatram sovrstnim ustavom za Baltik i to, na to čekamo već doista dugo, nekoliko godina. Uvjeravam vas da ću učiniti sve što mogu kako bi se izbjegla bilo kakva kašnjenja na ovom strateškom dosijevu. Cilj prijedloga je uspostaviti okvir za upravljanje eh, većim brojem vrsta, to je suharinga Bakalar i Papaline. I ovakav pristup više vrsta je očito učinkovitiji nego gospodaranje samo jednom vrstom. S obzirom da uzima u obzir međusobnu interakciju pojedinih vrsta, mislim da ćemo tako zapravo moći doći do odgovarajućih zaključaka, jer ovaj plan bi trebao ponuditi odgovarajuću ravnotežu i omogućiti održivo iskorištavanje ovih ribljih fondova i zbog toga bi dakle bio na koristi ribarima. Istodobno ovaj plan bi trebao zajamčiti da se gospodarenje temelji na najažurnijim znanstvenim podacima što se tiče statusa ovih ribljih naselja, ribljih tokova i narodne interakcije između njih. Sa Wernerom Kunom u siječnju smo imali jedan vrlo zanimljiv seminar koji smatram da je bio i vrlo uspješan. E, uspio sam velik broj dionika ondje okupiti i dobiti mnogo korisnih informacija. E, načelno govoreći, mislim da prijedlog Europske komisije je vrlo kvalitetan, potrebno je svega nekoliko manjih podešenja. I u tom kontekstu spomenuo bih nekoliko točaka. Kao što znamo, u Baltiku ribarenje se svodi na te, prvenstveno na te tri vrste, bakalar, haringa i papalina, e, koji ukupno čini 94% e, ulova na Baltiku u proteklim godinama. Baltičko more je također praktički zatvoreno more u kojem su ove vrste e, prisutne i u neprestanoj interakciji. Takva interakcija vrsta ima utjecaj i na druge ribe zbog zbog situacije sa popratnim prilavom. I zbog toga e, su i druge vrste dakle uključene u ovom planu e, vrste poput plosnatice. Dakle, i verak, oblič i list se znatno pojavljuju u prilavu tijekom ribolova ovdje i to bi trebalo biti istaknuto. Dakle, plosnaticu se hvata samo kao prilov i bakalar, haringa i papalina zbog toga ne dolaze u nikakvu opasnost. U mnogim točkama svog plana Europska komisija spominje plosnaticu, e, dok se zapravo bi se trebalo raditi o bakalaru, haringi i papaleni. Dakle, težište bismo trebali prebaciti sa plosnatice na prilov, jer inače e, bi važnost prilova možda ne bi bila uzeta dovoljno u obzir. Nažalost, nemamo nikakav plan za upravljanje ribom plosnaticom i zbog toga ne znamo kakva je biomasa ribljeg fonda i koliko bi trebala e, visoka biti, e, biti mortalitet. Dogod se na odgovarajući način u obzir uzme perilov, on ne bi trebao dovesti u pitanje eksploataciju ribljeg fonda. Ukoliko se to ne učini, Europska komisija mora reagirati i regulirati kroz odgovarajuće tehničke mjere. No jedna stvar koju moramo naglasiti je da bi uredba trebala biti jednostavna i ne bi trebala zbunjivati ribare. E, dakle, mortalitet Diba je drugo pitanje. Ja sam dogovorio se da ćemo napraviti da nećemo upotrebiti samo jednu vrijednost, već jedan raspon od x do y, što će ponuditi bolju pregled situacije tijekom godišnjeg određivanja mogućnosti ulova i pomoći će da se bolje reagira na promjene u ribljim stokovima. Što se tiče fleksibilnosti samog plana, ja bih predložio da se promijeni prijedlog komisije koji govori o procjeni plana tek nakon šest godina. Smatram da je to razdoblje predugo i da bi procjena plana trebala doći na red tri godine nakon stupanja na snagu. Jasno mi je dao jedan pionirski pregled, prijedlog i Radi se o vrlo osjetljivom ekosustavu Baltičkog mora. Znanstvenici rade na naprednim pristupima koji obuhvaćaju veći broj vrsta koje bi se također trebali odraziti u ovom planu. Zbog toga dakle predlažem smanjenje na tri godine od stupanja na snagu i ukoliko će plan imati pozitivan učinak da se ponovno provede revizija nakon pet godina. Nažalost, plan ne sadrži nikakve točke koje bi omogućile brže reagiranje kroz tehničke mjere u slučaju brzih promjena u ribljim stokovima. Jedna mogućnost u takvim slučajevima bila bi rješavanje problema kroz porezne metode što po meni nije dostatno. No ono što je najzanimljivije kolegama zastupnicima jer prema informacijama koje sam od vas dobio svakako ću još e, izmijeniti svoje prijedloge za ovaj dosije. E, sljedeći sastanak bit će u veljači kada ću vam predstaviti konačan ishod mog rada. No, za mene kao izvjetitelja slučaje, vrlo jasan. Najvažnije provedba zajedničke ribarstvene politike, odnosno njene reforme i regionalizacija. Dakle, načelno glas regija u slučaju ovakvog višegodišnjeg plana koji se bavi većim brojem vrsta mora se saslušati, mora biti proveden, no ja se svakako unaprijed radujem i otvoren sam za sve komentare s vaše strane. Hvala. Hvala. Jaroslave, Sada ću dati riječ kolegama koji se žele javiti na ovu temu. Renata, izvoli. Hvala, predsjedniče. Hvala, predsjedniče. Ja ću intervenirati zato što izvjestiteljica u Sjeni Ulrike me zamolila da nešto kažem. Dakle, uredba u svom članku tvrdi da višegodišnji planovi moraju uh, sadržavati mjere za očuvanje kako bi se stokovi zadržali iznad e, razina, tako dakle da je omogućen maksimalni najveći održivi prinos. E, prijedlog Komisije za Baltičke more u članku 3 predviđa sljedeće ciljeve. Ostvariti i zadržati najveći održivi prinos za stokove u pitanju. Zašto je to definirano kao više, to nije prihvatljivo. Moramo pratiti osnovnu uredbu koja je jasno navela svoje ciljeve u drugom članku. Prema zajedničkoj ribarskoj politici trebamo zadržavati riblje stokove e, iznad razina kojima se omogućava proizvodnja maksimalnog održivog prinosa. E, hvala Renata. E, što si govorila umjesto Ulrike? Sada riječ ima Nils Oswald. Hvala. Hvala Alane. Lijepo je ponovno biti s vama na odboru za ribarstvo. E, I nama je jako drago da svi ponovno među nama. Dakle, radim se dobljoj suradnji i dijelim većinu e, komentara mog kolege Jaroslava. Neću ulaziti u detalje koje je već spomenuo. Nešto što je zanimljiva nova vijest, barem po nama, Baltičko more uvijek je bilo vrlo e, osjetljivo more zbog svog saleniteta i sada dobivamo informacije o situaciji saleniteta koja ima izniman utjecaj na buduću ravnotežu u Baltičkom moru. što je more slanije, e, to će više na sjever moći se kretati bakalar i to će utjecati na ravnotežu između Haringe i Papaline također. Jaroslave spomenuo i tlosnoticu, za nju su školjke, e, dagnje, glavna hrana, a one ponovno ovise o salinitetu. Dakle, ekološki sustav je e, vrlo isprepleten i ukoliko su točne informacije o tom povećanju saliniteta, možda smo suočeni s jednom novom situacijom koja zapravo poboljšava stvari. Jaroslav je također spomenuo nešto o informiranju. Povjerenik Vela je rekao da ćemo u ožujku dobiti nove informacije. Mislim da bismo te informacije također trebali uzeti u obzir jer zbog moguće promjene okolnosti te bi informacije mogle biti vrlo korisne e, i još uvijek ćemo naravno moći odraditi trijaloge. Jaroslav je također rekao da je šestogodišnji plan možda predug tri godine bi također moglo biti prekratko tako da bismo morali pronaći ravnotežu kako bismo riješili to pitanje i trebamo biti oprezni. Donekle me brine način na koji je komisija sročila stvari zbog toga što se kreću u pomalo drugom smjeru od e, zajedničke ribarstvene politike, primjerice što se tiče članka petog, mogli bismo pronaći neka druga rješenja, ali ponudit ću konkretne predloge za to. Kao što je Jaroslav rekao, mislim da imamo e, vrlo dobru osnovu za početak rada e, i već smo se i ranije borili, dakle znamo koje su nam jake i slabe strane. Hvala, moram ići na sljedeći sastanak sada. Zahvaljujem Alan. Hvala ti, Nils. A sada ću e, e, predati našoj kolegici iz Baltika riječ kolegici Enstram. Hvala Aleni, hvala izvjestitelju, gospodinu Valenci. Za početak, želim ohrabriti i postaći zapravo druge kolege da i oni uđu u e, ovo pitanja upravljanja jer ovo nije pitanje kojim se trebaju baviti samo članovi odbora koji dolaze iz baltičkih zemalja. Ne, to je važno za sve nas. Zašto? Zato što je to e, prvi propis nakon reforme. Prema tome u tom će smislu predstavljati presedan on e, neće samo regulirati situaciju na Baltiku, već će zapravo predstavljati model za e, sve buduće planove upravljanja e, ribljim fondom. Prema tome, to je važno za sve nas, a ne samo za nas koje dolazimo s Baltika i nadam se da ćete e, veći broj već vama sudjelovati u ovim raspravama. Kao što je rekao povjerenik Vela, ima e, puno nedostataka, u tom planu nemaju E, niti glavne odredbe, niti se održavaju ciljeve nove e, zajedničke ribarstvene politike. I kao što je rekla kolegica Briano, e, tu se također ne omogućuje niti da se održavaju riblji fondovi kako bi se e, maksimalni mm, mm, prihod od njih e, mogao ostvariti. No, problem je što je plan zapravo više isprazan, jer e, govori o mortalitetu ribe, nema mjera kojim se predviđa što treba učiniti za slučaj da nešto krene ukrivo. I isto tako sve će, e, o svemu će odlučivati komisija u delegiranim aktima. Ne znamo je li uopće prikladno da komisiji damo te ovlasti, jer to bi značilo jednostavno da im dajemo bjanko ček. A da pritom ni ne znamo što oni žele ostvariti. I jedino što je zapravo bitan element koji se ovdje spominje, to je zapravo e, samo podatak o samim e, ribljim stokovima. E, mi ćemo dobiti znanstvene podatke koje će nam uputiti u ožujku i to trebamo čekati. A i e, vijeće, e, savjetodavno vijeće za ovo pitanje također želi da ISIS donese svoje zaključke. Prema tome, e, bit će mi drago da s vama na svemu ovu budem mogla surađivati, dragi kolege. Hvala. Sada kolega Ferao. Ja e, zapravo neću ništa sada reći jer su kolege već rekli to što sam htio i reći ja, naročito kolegica Entram E sada gospođa Hazekamp. Hvala predsjedavajući. Moram reći da me ovo izvješće brine pomalo. Ako pogledamo na stvarne ciljeve za zaštite e, pomorskih e, ekosustava, ja kao biolog na drugačiji način gledam na e, maksimalni ulov nego vi. Spominjemo često načelo predostrožnosti. Znamo da Baltičko more zapravo se nalazi u e, teškoj situaciji kako zbog zagađivanja, tako i zbog prekomjernog e, ulova ribe. Moramo dakle učiniti nešto da se ti problemi riješe. Pogledamo li podatke o haringama i znamo da nemamo potpune podatke. Bojim se, ako e, se sve to e, proširi na sve haringe e, u Baltičkom moru, da je to zapravo nešto što je vrlo upitno i nije u skladu s načelom predostrožnosti. Kolega nam je rekao da će možda situacija s bakalarom biti dobra, ali imamo i loše vijesti koje se odnose na bakalar. Primjerice, u e, Baltičkom moru postoji dosta značajna područja koje su takozvana mrtva područja, ne zbog prekomjernog ulova, već zbog toga što se koriste gnojiva koja, odnosno dolaze gnojiva koja zapravo se ispuštaju u Baltičko more. Pogledate li na klimu i na okoliš u Baltičkom moru, to je zaista nešto što moramo uzeti u obzir. Hvala. E, prije nego što dam riječ e, predstavnim komisije, e, želim se vratiti na ono što je upravo rekla kolegica Ekstrem. I ja se s njom slažem. Plan za Baltičko more bit će neka vrsta ne samo presedana, već i prototipa, da se tako izrazim, za sve buduće planove takve vrste. Prema tome je izuzetno važno da tu ne zabrljamo. A ovo što je prijedlog komisije mene plaši, naročito u odnosu na ovlasti koje ima e, Europski parlament. To su naše ovlasti u pitanju odlučivanja U člancima četvrtom i petom definiraju se ciljevi E, mortaliteta i minimalna razine plodne biomase. Sve tehničke mjere će se staviti u delegirane akte. Sve će biti u delegiranim aktima. Dakle, moramo vidjeti je li to e, u, u skladu s duhom i slovom osnovnog teksta. To moramo jako budno paziti. Ne znam E, je li ovakav način suodlučivanja prihvatljiv. E, mi moramo jako na to paziti u parlamentu. Htio sam vas upozoriti na to jer to će u sljedećih deset godina imati zaista vrlo, vrlo e, velik odjek na sve u zajedničkoj ribarstvenoj politici. Hvala. Ko će sada govoriti iz, iz komisije? Bernard Pris, izvolite. Hvala lijepa, hvala što ste mi dali riječ. Za početak ću se zahvaliti izvjestitelju na e, poslu koji je obavio. To je velika količina posla. Moram reći da se komisija slaže na najvažnija elementa e, kojima smo se bavili u ovom prijedlogu a to je reforma zajedničke ribarstvene politike i isto tako postizanje određenog stupnja regionalizacije koja je jedna od kamena temeljaca te reforme. Među onim što je izvjestitelj rekao, postoje točke gdje mislim da zaista možemo napredovati i drago mi je da ćemo konstruktivno moći surađivati na tim pitanjima namjera komisije nikako nije bila da e, plosnotice uključi u prijedlog kao u vrstu koja bi trebala biti u e, planu upravljanja. E, to je slučaj sa tri glavne vrste na koje se ovaj prijedlog odnosi, na haringu, bakalar i papaline. A jednostavno plosnatice su e, prilo I e, morali e, bismo na odgovarajući način uzeti u obzir što se događa s onim vrstama koje se ulove, a koje nisu tri glavne vrste koje su predmet ovog propisa. Čuo sam čitav niz komentara o tome kakva zamisao stoji iza ovog prijedloga. Otvoreno gledamo, mi ne smatramo da ovaj prijedlog nije kompatibilan sa e, glavnim e, ciljevima e, reforme zajedničke ribarstvene politike, jer ta je politika vrlo jasno rekla da treba upravljati E, stupnjem eksploatacije ribljih fondova da imamo maksimalni e, dozvoljeni ulov i da moramo imati riblji fond koji će to omogućiti. E, rizik ovdje je, čini mi se, da ponovno otvorimo rasprave koje su se vodile prije dvije godina kada smo bili u jeku pripreme reforme. Što se tiče delegiranih akata, vrlo smo ozbiljno pokušali ovdje primijeniti koncept regionalizacije kao što znate e, što se tiče e, zajedničke ribarstvene politike, regionalizacija može biti napravljena na osnovu te regionalizacije gdje se prave zajedničke preporuke koje postaju europski zakon, u protivnom e, ne mogu vrijediti za sve na istoj razini i to putem delegiranog akta što ga e, donese komisija. I iz tog razloga se rade delegirani akti. Primjer toga je upravo onaj o tehničkim mjerama vjerazanim za plosnatice. E, naravno treba vidjeti koliko toga treba ili ne treba uključiti u prijedlog, ali mi smatramo da e, u ovom slučaju kako bi se ostvarila regionalna priroda ovakvih prijedloga, da delegirani akt tu apsolutno ima svoje mjesto. Što se tiče određivanja razine maksimalnog dozvoljenog prinosa, E, da ćemo tu uspjeti ostvariti ciljeve zajedničke ribarstvene politike i to je u skladu s onim što su parlamenti vijeće već odlučili. Hvala. E, dragi kolega, nisam, e, nisi me uvjerio da zapravo ovo odgovara na ono što brine s Ekstrem i mene. Mene zapravo uvijek, uvijek brine sve ovo što je vezano za suodlučivanje. Jako ćemo budno pratiti na to. E, da, mi se zalažemo za regionalizaciju, da, to je vrlo pozitivno, ali nismo na renacionalizaciji, to bi bilo loše. A osjećamo da se nešto tako može E, već sada nazriti u komisiji. Pazit ćemo na to. Molim prenesi to Lori Evans i povjereniku. Sada ću dati ponovno Jaroslavu e, ako želi, jer tako smo nekako navikli raditi. Evo samo par stvari što se tiče e, saliniteta na Baltičkom moru. Pa prikrećekat ćemo, e, moramo pričekati jer još uvijek nemamo e, dovoljno informacija o tome e, kako stoji sada stvar sa salinitetom na Baltiku. To me zapravo vodi na temu znanstvenih savjeta. Učinit ću sve što mogu kako bih svoj rad zasnivao na najrecentnijim znanstvenim dostignućima. To su ona koja i znanstveni savjeti koje sada imam predamnom. E, u budućnosti ćemo imati možda i nove zaključke znanstvenika u e, ožujku i travnju, ali za sada imam to što imam. A kada budemo dobili nove informacije, moći ćemo se uvijek njima prilagoditi. Prema tome, za sada mi se čini da bi e, bilo neprikladno da se zasnijem na nečemu što će se možda dogoditi u budućnosti. Na temu delegiranih akata mislim da tu moramo biti vrlo oprezni. Ja ću blisko surađivati s pravnim službama parlamenta kako bi se našla prava rješenja. Mi možemo imati naše planove, ali moramo istovremeno biti fleksibilni i e, moramo na prikladan način i brzo e, reagirati. Prema tome, e, naravno da je važno da ne smijemo prenijeti naše ovlasti na komisiju, ali ovdje je najvažnije da imamo odgovarajući plan upravljanja. Što se tiče maksimalnog održivog prinosa, E, svi mi želimo da se on ostvari. Međutim, e, za sada je pred nama još uvijek jako puno posla. Hvala lijepa, mislim da su prenijeli poruke koje su e, došle na pravo mjesto. Dakle, amandmani se mogu uložiti do 27. veljače, na odboru ćemo glasati 30. ili 31. ožujka dok ćemo e, na drugoj plenarnoj u travnju glasati o ovom izvješću. Dragi kolege, hvala lijepo. Naše jutro gotovo sasvim e, završeno. Naime, skoro smo završili rad i hvala vam što ste tako mnogobrojni ostali u ovoj dvorani. Osmero. Ali imali smo lijep program, ali u svakom slučaju ostali su najbolji. Zahvaljujem se i predstavniku komisije. Primili ste preporuke koordinatora, imate li možda primjedbe na to? Mislim da se svi time slažete, ako nemate komentara, smatram ih usvojenim. Sada smo završili sa svim točkama dnevnog reda, zaključujem sastanak i pozivam vas na sljedeći sastanak koji će se održati u ponedeljak 23. veljače poslje podne i utrag 24. veljače cijeli dan ovdje u Briselu. Puno hvala